Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi kolege i kolegice, počinjemo. Imamo najprije točku 16. Situacija trijaloga. E, mjere za Zapadni Balkan. Imali smo prvi sastanak i tu smo konstatirali da je vijeće e, e, pitanje e, implementiranih i delegiranih akata nije uopće to o tome raspravljao nismo mogli dalje voditi diskusiju vijeće je ostalo na tvrdom stajalištu mi smo e, rekli da smo mi spremni e, pregovarati, ali se nismo e, spremni predati u ruke vijeća. Mi pozivamo vijeće na pregovore. Evo toliko o Zapadnom Balkanu. Što se tiče konfliktnih sirovina, tu nema nikakvih no, novosti tu, ni tu nije, se vijeće još nije složilo. Izvjestitelj, e, želite li me još nešto nadopuniti o Zapadnom Balkanu? Izvolite. Predsjedniče, htio sam samo reći da prijedlog koji ste vi dali tijekom neformalnog sastanka zastupnika parlamenta. Taj prijedlog su svi prihvatili, kao što ste i vi sami rekli. Mislim da je dobro dati odgovor, a ne samo biti spremni na pregovore. Pogotovo što se tiče sadržaja, zato što je vijeće dalo neke prigovore, ali ti prigovori nisu osnovani iz pravnog stajališta. Zato smatram da je naše stajalište nešto što još uvijek trebamo obraniti. Vidjet ćemo onda kako će se razvijati stvari u buduće. To je također prilika da donekle nešto bolje sredimo odnose između vijeća, komisije i parlamenta. Što se toga tiče, ja sam prilično zabrinut. Naravno, nije to tema za današnji sastanak, ali jako sam zabrinut zbog upućivanja na pitanje izbjeglica. to je, smo vidjeli u sklopu razgovora s vijećem. Sve situacije u kojima mi imamo priliku poboljšati naš odnos s vijećem, tako da taj odnos postane manje osnovan na međuvladinoj razini, a više na parlamentarnoj. U svakom slučaju to predstavlja nešto što smo dobili za nas i za građane Europe. Hvala. Äh, pa, hvala lijepa. E, time dolazimo na točku 17. E, radi se o otvaranju pregovora za e, sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Tunisa. EU e i Tunis već dugo vremena imaju vrlo dobre odnose. 1995. Sklopili su, sklopile su sporazum o pridruživanju. U svibnju je predsjednik Tunisa za vrijeme posjete Briselu e, izrazio stajalište e, da je Tunis spreman za otvaranje pregovora i to je e, sada evo pred sam početak. To ima jaku potporu Europske unije za razvoj Tunisa a naš odbor je e, e, povećao je postavio pomoć za Tunis na 300 milijuna eura. Što je signal za pojačanu suradnju? Prva runda pregovora će biti sredinom listopada. E, vrlo sam sretan što je veleposlanik e, Tunisa, gospodin Tarar Šarif, da je on sada s nama ovdje i e, daje mu riječ. Hvala predsjedniče, hvala svima koji su ovdje prisutni. E, to pokazuje interes koji za moju zemlju s vaše strane. Tunis e, sada prolazi, kao što znate, kroz težak period. I e, mi e, imamo političku hrabrost da počnemo ove pregovore s Europskom unijom. To će biti 19. listopada tjedan dana prije toga će gospođa povjerenica Malström posjetiti Tunis. Nadam se da će se E, pregovori e, završiti u najkraćem mogućem roku. Govorio sam, o, spomenuo sam teškoće. E, osim borbe protiv terorizma, socioekonomska je situacija u Tunisu loša. Demokratski proces napreduje u tijelo u našoj zemlji za razliku od ostatka regije sa ovim reformama moramo se povezati sa Europskom unijom i moramo početi pregovori, imamo mnoge e, ranjive e, sektore, na primjer poljoprivreda. E, neki su izloženi konkurenciji, neki drugi nisu. Stoga trebamo prijelazni period od nekoliko godina Mm, e, kao što smo to imali u industrijskom sektoru u 80. godinama prošlog stoljeća. Mislim da moramo biti e, elastični. E, Tunis ima 11 milijuna stanovnika, pa je velika šansa da prodremo na tržište koje ima 500 milijuna stanovnika ali vidite tu asimetriju između malog Tunisa i velike Europe. E, želimo si e, e, solidarnu Europu, Europu koja je mnogo solidarnija s nama. Mm, mm, vi ste govorili o pomoći od 300 milijuna eura, tražili smo 500, dobili smo 300. Mi želimo da nam se ove dvije tranše E, isplate prije konca godine jer je situacija, e, kao što sam rekao, prilično teška i kritična, ako tako možemo reći. Gotovo pet e, godina nakon revolucije u Tunisu, nažalost, stopa nezaposlenosti nije se smanjila, naročito kod mladih ljudi. Naročito mladi ljudi koji su tek diplomirali sa sveučilišta, nemaju posla. Sada što je njihov broj popeo na 300 tisuća. Nakon, e, on, e, nakon e, terorističkog napada u Tunisu ove godine imamo posebnu godinu jer je dolazak turista pao za 80%. Nadimo, e, nadam se da će se situacija popraviti e, i da ćemo dobiti e, barem 200 milijuna eura do kraja godine. Zahvaljamo na ovih 300 milijuna. Već sam dvije godine ovdje. Situacija je ohrabrujuća. Ono što želimo E, da u ovoj izvanrednoj situaciji imamo izvanredan odgovor Europske unije. Mm, e, e, ovo je dobro došla pomoć za Tunis, ali to nije dovoljno. Mi, mi imamo ovo ogromno područje poljoprivrede i usluga. Mm, mi se brinemo imamo jedan, jednu grupu nevladinih organizacija. To je, to je e, jedan od stupova Tunisa. E, e, govorim vam o zabrinutosti civilnog društva, poljoprivreda i mnogi sektori u uslužnom sektoru, mnogi dijelovi uslužnog sektora su ugroženi Eh, ohrabrujuće je za Tunis da počnu pregovori eh, i nadam se da ćemo s vašom pomoću i razumijevanjem Europske komisije da ćemo moći završiti ovaj posao. Treba dobro iskoristiti eh, ove povlastice koje će dobiti naši izvoznici Moramo također govoriti i o mobilnosti i olakšanju dobivanja viza. Treba ozdraviti situaciju i e, građanima objasniti e, što se događa. Nažalost, e, kad sam ja rođen, E, tretirali su me kao izdajicu. E, rekli su prodat ćete e, Tunis, prodat ćete, nas će okružiti ogradom. Međutim, naprotiv, našli smo otvorenu Europu E, to je sporazum koji treba e, produbivati. To je totalno otvaranje tržišta. E, stoga imamo velike nade u ove pregovore. Ne smijemo razočarati Tunis kao što je bio razočaran već nekoliko godina. Ja sam pratio partnera do, Vila, iz Dovila E, sjećate se do Vila, tamo je došlo do mnogih obećanja, ali rezultat je bio gotovo nula. Naša je želja, e, vi shvaćate našu situaciju, slabost e, tuniskog gospodarstva. Mi zahtje, očekujemo izvanredan odgovor i pozamašnu pomoć. Trebamo napraviti, e, obaviti pripremne radove naravno. E, mi želimo da se naši e, stručnjaci pridruže ocjenjivanju raznih sektora. Želimo vjerodostojne studije. Očekujemo to i od Evropske unije E, i jačanje e, konzultacija sa e, civilnim društvom, naročito sa sindikatima i profesionalnim udrugama. Gospođa Djilibi, predstavnica nevladinih organizacija, ona je ovdje, ona će pratiti ove pregovore i nadam se da ćemo imati dobre vijesti za civilno e, društvo u Tunisu. Ovaj sporazum mm, sada ocjenjuju e, službe e, kojih se to tu tiče. Mm, mm, želimo pomoć, tehničku pomoć, ali i financijsku pomoć pregovaračima i pregovorima Imamo obećanja. Imamo o, opotnicu od 300 milijuna eura za tehničku pomoć a i 10 milijuna za 2016. Mislim da treba to, sve to sagledati e, globalno, a naročito moramo Eh, sagledati i socijalnu dimenziju. Važno je naročito eh, slobodno kretanje roba. Moramo poticati eh, napredovanje preko pregovora. Govorio sam o tehničkoj pomoći. E, mi računamo na pomoć Europskog parlamenta i parlamentaraca kako bismo se mogli suočiti sa velikim izazovima koji stoje pred našom e, demokratskom zajednicom. E, mi vrlo patimo od događaja od, e, u Libiji i mi smo solidarni sa Libijom, ne želimo pogoršati ovaj sukob, ovaj regionalni sukob danas ujutro sam čuo mnogo kritika e, u vezi sa oružjem koji cirkulira regijom. E, I, e, i vi kroz vaše turiste i vi ste patili zajedno s nama. Mi želimo da Tunis bude stup stabilnosti. Vi shvaćate zašto je Tunis bila meta napada jer je izabrala model mm, koji je identičan evropskom modelu. Mislim da e, imamo mnogo neprijatelja e, i unutar i izvan zemlje. E, postavljamo si ih pitanje tko financira te ljude koji destabiliziraju regiju. Zaista želimo Eh, da Evropska unija bude solidarna s nama. Eh, moramo dobiti bitku da ne bismo izgubili rat. Mm, pozdravljam eh, povećanje kvote za tunisko maslinovo ulje. I bili smo na 56 tisuća a, a sad se e, kvota povećala za 35 tisuća. E, trebali bismo doći do 100 tona u nadolazećim godinama. Imamo pozitivan odgovor, nadam se da će odgovorni u komisiji nam pomoći u tom napretku. Eh, jer eh, trgovinska eh, bilanca Tunisa je spašena zahvaljujući toj kvoti. U budućim godinu će imati mjesečnih kvota pa će i mali proizvođači moći iskoristiti bolju situaciju. Ti mali proizvođači imaju i tekako potrebu da se situacija popravi. To će donijeti i nadu za omladinu Tunisa. Moramo e, o tome svemu razmišljati prije početka pregovora. To će biti mnogo teže za nas nego za Evropljane. Ali računam na vas i zahvaljujem vam. Možda sam bio malo polagan, ali vam zahvaljujem. Hvala lijepa. E, gospodine Šarif a sada bih e, da, htio dati riječ e, gospođi Munos. Ona je šefica e, odjela koji je zadužen za pregovore. Hvala lijepa. Ja pozdravljam početak i otvaranje e, sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Tunisa. E, počet će 13. E, listopada kao što je rekao gospodin veleposlanik, e, Tunis je hrabar jer se upušta u pregovore u ovom teškom ekonomskom i političkom e, trenutku. Komisija je spremna poduprijeti Tunis u toj e, složenoj situaciji. Kao što je veleposlanik naglasio, u e, odluke komisije od prošlog tjedna za uredbu koju, koje treba prihvatiti, usvojiti vijeće i parlament o e, kvoti maslinovog ulja, o povećanju te e, kvote. Ka? To je važna gesta, gesta potpore tuniskom gospodarstvu u sadašnjoj situaciji Vratimo se na trgovinske odnose između Tunisa i Europske unije. One e, već vrlo dugo traju. E, prvi je sporazum potpisan prije 20 godina. Imamo vrlo razvijene trgovinske odnose e, sa Tunisom. Imamo već jedan sporazum o slobodnoj trgovini, a carinski sporazum je sklopljen 2008. Ovaj sporazum koji se sada priprema e, nismo izabrali dobro ime. To je e, zapravo sporazum o ekonomskoj integraciji između Europske unije i Tunisa. Europska e, unija je prvi ekonomski partner Tunisa brojke su e, impresivne. Od 2014. 64% e, tuniškog e, izvoza je išlo u Evropsku uniju, a 55% uvoza u Tunisu dolazi iz Evropske unije. Već vidite da određeni stupanj integracije postoji E, tu ćemo integraciju e, produbiti e, jer imamo nekih novih elemenata. Već imamo pripremni proces koji je bio vrlo dobar. Mogli smo verificirati proces usklađivanja zakonodavstava između Tunisa i Europske unije. Taj proces koji je Tunis započeo autonomno a sada u okviru ovog sporazuma ćemo naći okvir za taj proces i to će biti proces e, popraćen projektima i financijskom potporom, ali isto tako i e, razmjenom e, tehničke pomoći. I to mnogo više nego što je do sada bio slučaj. Htjela sam vam dati neke brojke o pozitivnim učincima koje već e, sporazum o pridruživanju imaju, imao na e, trgovinske odnose. E, naša trgovinska razmjena se udvostručila između 1998. i 2014. o, imali smo povećanje od 170%. 3000 e, e, poduzeća iz Europske unije su sada imaju e, podružnice u Tunisu i zato je stvoreno 300 tisuća radnih mjesta. To možda se čine malim brojkama, ali na Eh, ili što se tiče ulaganja, ali ulaganja nisu bila dijelom eh, sporazuma o pridruživanju, a ovaj će novi sporazum to pokrivati. Eh, budući sporazum za nas predstavlja ogromnu mogućnost za tuniska poduzeća Naravno, tu postoje i rizici i postoje osjetljiva područja. E, e, mm, I tu se slažemo s onim što je rekao gospodin veleposlanik. E, biti će vrlo pozitivnih elemenata u sporazumu. Doći će do mnogo otvorenijeg zakonodavnog okvira mm, pa će e, e, biti će mnogo povoljnija klima za ulagače iz EU-a i za e, tuniske ulagače. Tuniski se ulagači često tuže na netransparentnost sustava. To će biti jedna od velikih koristi za ekonomske subjekte. Istovremeno e, komisija je svjesna e, osjetljivog e, položaja Tunisa, naročito u poljoprivredi i u uslužnom sektoru. Prema tomu moramo imati postepen i asimetričan pristup. To nije nov pristup, to je pristup koji smo primijenili u sporazumu od 1995. E, Još dvije kratke teme. E, u prvom redu potpora, podrška. Mi moramo podržati e, Tunis u pregovoru, u pregovorima, ali i u provedbi sporazuma. Gospodin veleposlanik je spomenuo cifre 300 milijuna eura to je potpora za otvaranje e, e, suradnje, a kasnije ćemo imati veći projekt koji će poduprijeti pregovore e, svota naših potvora, potpora, buduća svota će se tek definirati. To će biti značajno više i to ćemo definirati u sporazumu ali to će svakako biti potpora ne samo e, upravi, administraciji u provođenju reformi, već će to biti i potpora za privatni sektor e, koji se mora angažirati i prilagoditi uvjete, uvjetima koji će se dogovoriti u sporazumu. I na kraju jedna tema e, koja nije prioritet mi želimo da proces savjetovanja eh, sa civilnim društvom u, pripremnim fazama da se to i nastavi. Moramo eh, kako što, kao što je rekao eh, gospodin veleposlanik surađivati sa civilnim društvom kako u pripremama tako i u provedbi sporazuma. Hvala. Hvala lijepa. A sada imam, riječ ima e, gospođa Desarnez. Hvala, hvala predsjedniče. Čuli smo gospodina veleposlanika koji je e, govorio sa velikom ozbiljnošću. E, Tunis prolazi kroz teška vremena. svi moramo imati na umu da pred nama stoji velika zadaća. Moramo vam pomagati ne samo riječima, to je simpatično, već i dijelima. Mm, e, e, mi to je stvarno urgentno, hitno i nadam se da će Europski parlament reći vi ste podsjetili na teškoće ekonomske i socijalne situacije. Svi je poznamo E, stopa ne, e, je ogromna, 50% među mladim ljudima, među mladim e, diplomiranim studentima. Ima, postoji i opasnost terorizma, zatim oružje koje cirkulira regijom, ono što se događa u Libiji, ono što se događa na granici između Libije i Tunise E, e, Europa vam mora pomoći ne samo zbog vas, već i zbog nas, jer mi trebamo stabilni, e, stabilan Tunis u ovom svijetu u kojem živimo. To je prva stvar. Moramo zaista raditi na sporazumu. Ovo nije samo trgovinski, već i strateški sporazum kako za EU, tako i za Tunis. Koji su uvjeti za uspjeh? kako bi to bio asimetričan sporazum mm, e, moramo imati e, e, situaciju u kojoj će obje strane dobiti, ali naročito tu mora dobiti Tunis. Tu postoje dva neophodna uvjeta. Osim transparentnosti trebamo jedan proces u kojem će civilno društvo Tunisa dati svoje mišljenje Eh, eh, eh, mm, ne samo parlament parlament mora graditi taj sporazum s nama to nije isto kao uobičajene metode to treba postati stvar parlamenta on se mora u tome u potpunosti angažirati Mislim da je važno da tu budemo inovativni. Tu moramo imati razmjenu mišljenja između e, civilnog društva i parlamenta, između Tuniskog i Europskog parlamenta, kako bi taj sporazum bio njihov, dakle e, sporazum za cijeli Tunis. Naravno, E, sve rasprave e, moraju biti javne. E, to smo radili u drugim pregovorima. A to je prvi preduvjet. To mora biti stvarno demokratski proces. Moramo ići brzo, ali moramo i dobro raditi. Moramo se zaista angažirati u taj sporazum on e, sporazum služi interesima Tunisa. A, imat ćemo mnoga poglavlja, neću sada o tome govoriti. E, osjetljiva područja, poljoprivreda, usluge, e, to je osjetljivo i za Europu. Trebamo sporazum koji će biti napredan i inteligentan, to je važno. Moramo imati ritam E, kako bi se stvari mogle provoditi. Ne smijemo imati previše e, e, regulative, moramo biti elastični, moramo biti inteligentni, moramo biti prilagodljivi. Treća točka, dakle sporazum je važan, on mora biti dio jedne globalne politike Mm, govorimo o, slobodnoj mm, kretanju, o, vizama, mm, moramo govoriti o malim i srednjim poduzećima, moramo i njima pomoći. E, to je od velike važnosti. Mislim da sam govorili smo o, prijelaznom e, e, periodu E, spomenuli ste gospodine veleposledniče da Europa mora e, shvatiti vašu situaciju, ali e, moramo imati i brzu Europu, reaktivnu Europu koja reagira. Jer kad gledamo ovu situaciju na vašim granicama onda vidimo koliko je to vitalno E, drago mi je e, za ove kvote za e, maslinovo ulje. Mm, nadamo se da će vas komisija čuti. To je prvi signal. Sad ću zaključiti. Kad smo u, trenut, u, u, u situaciji u kojoj jesmo u Tunisu. Moramo Tunisu dati perspektivu E, jer e, moramo dati nadu da će se stvari poboljšati. Nadam se da je to izazov kojim ćemo zaista odgovoriti na primjeren način. Hvala lijepa. E, gospodin Siku ima riječ. Hvala predsjedniče. Posebno pozdravljam gospodina veleposlanika. Drago nam je što smo čuli najavu vlade Tunisa 27. da se želi pokrenuti ovi pregovori. Naravno, već smo govorili o najvažnijim događajima. To su činili komisija, kolegica i veleposlanik, a kolegica izvjestiteljica. Sada što se tiče moga stajališta želim reći sljedeće, nešto spravnog stajališta i normativno. Jasno je da mi želimo dati podršku, ojačati, valorizirati sporazum sa tuniskom vladom. Ipak mislim da e, to što je rekla komisija pokazuje da tuniska vlada mora shvatiti koliko se mi svi zalažemo. Ne smijemo zaboraviti to da je to prva država Sjeverne Afrike koja je postigla demokratsko sudjelovanje na izborima, dakle ima demokratski izabrane predstavnike. Zbog toga je došlo do vrlo jakih reakcija e, sa strane terorističkih organizacija. Zato je naša bliskost još opravdanija, zato što u ovoj državi postoji velika politička volja i e, arapsko proljeće u toj državi dobro je prošlo i to je stvarno dobar primjer. Mislim da treba postojati zajedničko zalaganje. Institucije trebaju stabilnost i transparentnost, jasnoću i zato mislim da se ovdje može jačati reciprocitet. Da, trebamo pomoći državi da ekonomski raste, ali moramo također govoriti o rastu što se tiče primjene propisa i zakona koja će omogućiti ne samo da imamo demokratsku vladu, nego vladu koja će na raznim institucionalnim e, razinama, na moralnoj razini, na razini ljudskih prava, na razini svih vrijednosti koje EU promiče u svijetu, vladu koja će sve više raditi na tome. Jasno je da, bez obzira na te aspekte, postoji potreba za sporazumom koji će ojačati Tunis i koji će toj državi omogućiti da se aktivira na planu trgovine i poduzetništva. Potrebna je politika koja će kroz pomoć Europske unije postići rast u području trgovine. To je jako važan signal ono što ste rekli što se tiče broja poduzetnika iz Europe koji su otvorili podružnice u Tunisu. Ali i komisija je spomenula neke važne brojke. 18% uvoza iz Europske unije i plus 20% izvoza prema Europskoj uniji. Najvažniji sektori su sektori proizvodnje koji bi trebali više profitirati od ovog sporazuma, a nakon toga uslužni sektor. Dakle, rast je vezan uz trgovinu i uz javne usluge. Europska unija daće potporu inkluziji Tunisa u procesu industrijske suradnje u euromediteranskom području koje se temelji, a to je i veleposlanik rekao, na razvoju malih i srednjih poduzeća, uključujući ona poduzeća koji će posebice ulagati u a to je dimenzija koju Europska unija obuhvaća u svojim trgovinskim politikama. Zaključak, ovaj sporazum je e, od temeljne važnosti ne samo za rast, nego i sa političkog stajališta. Zahvaljujući ovom promicanju ljudskih prava, moram reći da eh, je to upravo tako. U Tunisu su se dogodili mnogi krvavi atentati. Mi smo svjesni eh, koliko je situacija teška i baš zato podupiremo ovaj proces približavanja i jačanja E, s Tunisom što se tiče slobodne trgovine. Međutim, htio sam postaviti pitanje Europskoj komisiji. vi ste spomenuli da ste već uočili jedan od konkretnih elemenata što se tiče trgovinske suradnje, odnosno smanjenja carina za maslinovo ulje i masline. Htio bih shvatiti e, koja će biti procjena učinka i koje mjere mislite poduzeti što se tiče ovoga? Treba nam jasnoća, odnosno ono što se događa u Italiji. Mi znamo da je Xilela uništila Puliju, Siciliju, Sardiniju u Italiji, a i Liguriju. Dakle, mnoge regije osjećaju jaku krizu i zbog toga, imajući na umu kontekst ukupne procjene, ove regije očekuju razumijevanje. Dakle, moramo shvatiti koji će biti ekonomski učinak. Hvala. Hvala, Emanuel. Izvoli. Hvala. E, ovo nije samo sporazum o slobodnoj razmjeni. Mislim da je to i politički e, sporazum. U stvari za nas, Evropljane, e, to je sporazum, način da podsjetimo na bezuvjetnu potporu Europe Tunisu i Tunisu u gospodarskom i političkom smislu gospođa Sarnez je rekla da je to imperativ da u tim pregovorima uspijemo. Stoga početak pregovora je jak signal e, i signal također za ulagače. E, gospodine veleposlaniće, rekli ste da u sporazumu uvijek ima šansi i rizika Moramo gledati da rizici budu što manji, a šanse što veće. I mi želimo da imamo takav sporazum. I to je apsolutno moguće. E, moramo naime izvući lekcije iz, iz prošlosti. Bilo bi dobro da imamo niz tema. Moramo imati studije učinka E, e, e, ne samo na maslinovo ulje, već i na usluge i druge neke sektore. Moramo biti otvoreni u pregovorima. Nešto što je od temeljne važnosti je uključivanje civilnog društva kako u Tunisu, tako i u Europskoj uniji. Zašto ne? Moramo također biti inovativni ako možemo jedanput e, imati e, e, proces političke inovacije, to bi bilo jako dobro. Dakle, imamo, nemamo samo sporazum o slobodnoj razmjeni, već i politički sporazum što će produbiti ekonomsku integraciju Tunisa, a isto tako ćemo osigurati održivi razvoj. Hvala. Hvala. Nek. Nisam malo sumnjičivo gledao. E, mi smo e, imali e, raspravu sa Marijom Renom, to je išlo nju. Hvala gospodine veleposlaniče. Mm, u stvari, ako slušam vašu poruku, ne radi se o E, samo o sporazumu o slobodnoj razmjeni, e, nego o potpori Europe vašoj e, zemlji. To je uloga te potpore uloga radnika i sindikata je od ogromne važnosti u demokratizaciji Tunisa postojalo je e, razdoblje kad su e, sindikati i e, radnici i prava, ljudska prava nisu igrala veliku ulogu, u, da oni nisu tu ulogu odigrali u tranziciji, mislim da danas ne biste bili u situaciji u kojoj jeste. Dakle, oni su odigrali ogromnu ulogu u procesu demokratizacije i u procesu e, razvoja. Ne smijemo imati u sporazumu ništa što bi to destabiliziralo. Moramo osigurati socijalni razvoj Tunisa. E, imam dojam kad sam vas slušao da, e, da se radi o tome da nas o tome da saznamo kako Europa može sudjelovati u ovom procesu demokratizacije. E, vaša, vaš zahtjev e, e, za olakšanje dobivanja viza je potpuno legitiman. Međutim, bojim se da, da se, bojim se da se u sadašnjem trenutku Europa zatvara što se tiče mobilnosti, ekonomske mobilnosti. Zbog pristiglih izbjeglica više od jednog milijuna e, e, imamo 1,8 e, milijuna izbjeglica u Libiji, iz Libije. To je ogroman broj i to može destabilizirati zemlju. Ono što, je, što su rekli o, kolege o poljoprivredi, o uslugama, pristup Evropske unije u tom periodu e, mora biti takav da imamo e, e, uravnotežan odnos ne znam ali to je teško moguće u ovoj situaciji hvala lijepa gospodin Kastaldo ima riječ Grazie. hvala predsjedniče Kao izvjestitelj za odbor AFET, e, za izvješće na vlast inicijativu za odnose između Tunisa i Europske unije, dakle u širem kontekstu, ja mogu samo pozitivno gledati na današnju raspravu na kraju ovog sporazuma. Ali cilj e, mora biti da budemo dosljedni u našem pristupu. Naš pristup mora biti pristup e, vrlo širokog pomaganja našim prijateljima iz Tunisa. Kolege su to rekli, a i vi, veleposlaniče, i svi oni koji su govorili prije mene. Stabilnost i prosperitet Tunisa vezan je u stabilnost i prosperitet europskih država. Mi ovisimo i oni ovise o nama. To je sve u sklopu europske politike susjedstva. Dakle, Ovaj dogovor o slobodnoj trgovini o kojem mi govorimo treba biti dosljedan. Zato želim sada govoriti o detaljima. Znamo da sektor koji će najviše biti obuhvaćen je sektor eh, ulja bilnog podrijetla. Povećanje od 223% proizvodnje predviđeno je nakon sklapanja ovog sporazuma zbog smanjenja europskih carina i doći će do povećanja izvoza sektor gdje će doći do gubitaka bit će tekstilni sektor i sektor kožarstva. E, to su sektori koji možda nisu najjači u Tunisu trenutno, ali su ipak prilično značajni. Što se tiče socijalnih aspekata koji će biti, koji će biti prednosti, stvarat će se radna mjesta, to je istina, ali istina je da nije zagarantirano da će doći do povećanja plaća i do većeg jačanja radničkih prava i sindikalnih prava. Dakle, jako je važno da ovaj dogovor, ovaj sporazum predstavlja širu strategiju, kao što je prije rečeno. Ne smijemo se ograničiti na dogovor slobodne trgovine, jer mi sada govorimo o integraciji na gospodarskom planu koja treba biti i političke prirode. Zato sa tog stajališta moramo i također postaviti ovako važna pitanja o e, standardima na radnom mjestu i moramo vidjeti koje će biti posljedice za europsku poljoprivrednu proizvodnju, jer kao što su neki kolege prije mene rekli, Nažalost, u ovom trenutku u nekim slučajevima, kao na primjer u Italiji sa aksilelom, neke su regije doživjele velike gubitke. I zato će trebati razmisliti o potpornim mjerama s naše strane. Može se govoriti čak i o defiskalizaciji za manje e, tvrtke na e, državnoj razini, ali i o kompenzaciji, o odšteti koja se može isplatiti kako bi se pomoglo tim tvrtkama, kako bismo zajamčili održivost naših tvrtki. Emisije su također jako važno pitanje, zato se o tome ne govori mnogo jer se radi o dugoročnom periodu, češće se govori i o, e, radnim e, o radničkim plaćama. Trebalo bi međutim govoriti i o raznolikosti i o zelenom gospodarstvu, to bi se svakako trebalo podupriti u sklopu ovog sporazuma. Još jedna tema koja je za nas jako važna je tema vode. Znamo da postoje mnoge poteškoće u Tunisu trenutno u ovom povijesnom trenutku, ali kriza u vodnom sektoru je najveća. Jasno je da razvijanje poljoprivrede doveće i do veće potrebe za vodom i zato bi zbog toga trebalo biti jasno da u ovoj krizi trebamo davati jasna rješenja. Na primjer, eh, mjere za mm, odvajanja eh, soli iz morske vode, to bi trebalo biti svakako način na koji će se povećati poljoprivredna proizvodnja. E, još e, jedna važna tema su mala i srednja poduzeća. Pitam se koliko ta poduzeća u Tunisu znaju koji je učinak ovog sporazuma i koji će biti taj sporazum, koji će biti učinci tog sporazuma na njihove prihode. Trebamo sada stvarno otvoriti e, nove prilike za susrete s njima, objasniti njima koje, koja su njihova očekivanja i što stvarno mogu očekivati nakon ukidanja ili smanjenja carina. Potrebna je veća jasnoća što se tiče fitosanitarnih mjera za uvoz u Europu, odnosno izvoz, i mjere za zaštitu intelektualnog vlasništva. Te su mjere jako važne za internacionalizaciju izvoza i potrebno imati i posebno e, mjesto, poseban šalter gdje će se e, to, ta pitanja moći obrađivati. E, to će biti jako važno za mala i srednja poduzeća i Tunisu, a bilo bi važno govoriti i o međunarodnoj razmjeni u sklopu sajmova u sklopu kojih bi surađivale tvrtke u Europi u Tunisu. A i mikrokreditiranje moglo bi biti jako važno jer bi malim i srednjim poduzećima omogućilo da ostanu konkurentni i opstanu na tržištu. Naravno, to su sada tehnička pitanja koja su sagledana u izvješću odbora AFET. Tu su međutim još i politička pitanja to su cirkularna migracija. Mi želimo da dođe do šireg konsenzusa kako bismo studentima i mladim radnicima iz Tunisa dali nove mogućnosti. Također je važna sigurnost. Mi ćemo se također zabaviti temom suradnje među europskim i tuniskim policijskim snagama potrebna je reforma ovog sektora i zato je potrebna naša potpora. A posebice je važno shvatiti, kao što ste vi rekli, veleposlaniče, da je to situacija koja je izvanredna i zato tu su potrebne izvanredne mjere. Zato se nadam da ćemo moći govoriti o fondu za ulaganja. To će biti jedna vrsta malog maršalova plana za Tunis. Jer ako ne budemo shvatili u ovom povijesnom trenutku koliko je važno dati potporu jedinoj državi koja je bila u stanju provesti demokratsku tranziciju nakon arapskog proljeća, mi ćemo stvarno riskirati to da možemo izgubiti jako važnu državu e, u Magrebu. Mislim da svi klubovi u ovom parlamentu misle to što sam sada rekao i mislim da moramo biti što ambiciozniji. Hvala. Dragi kolege i kolegice, ne, nisam dao ograničeno vrijeme za izvjestitelje u sjeni, ali ako svatko bude govorio 15 minuta, nemamo šanse da svi dobiju riječ. E, mislim da je legitimno reći da izvjestitelji u sjeni moraju dobiti malo dulje vremena nego drugi, ali sada već kasnimo 25 minuta, a imamo još nekoliko točaka dnevnog reda. Molim vas toga usrdno da budete stvarno precizni i kratki. I, e, inače ćemo morati ograničiti vrijeme oput. Evo, to je možda pitanje za sastanak koordinatora. Dobro, onda idemo o tome govoriti na sastanku koordinatora. E, na koji se članak pozivate? pozivam se na novu politiku koju ste upravo najavili, da izvjestitelji u sjenu imaju e, preferencijalni tretman. Ne, nije tako. O tome ćemo razgovarati na sastanku koordinatora. Sada dajem riječ gospodinu Panceriju. On je e, predsjednik u e, izaslanstvu za odnose sa Magrebom. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Ne želim sada otvarati konflikt što se tiče e, zadanog vremena za izlaganje, pa zato ću biti kratak. Ako je istina sve što je do sada rečeno, onda otvaranje ovih pregovora mora biti šansa, ali trebamo imati pravilan pristup, jer iz iskustva znamo da ako je pristup isključivo trgovinske prirode a ne obuhvaća neka druga sektorska pitanja ili horizontalna pitanja što se tiče obaveznih socijalnih klauzula i politiku suradnje i prava, postoji rizik da će se stanje e, gospodarstvu u toj državi pogoršati. Zato molim one koji će pisati ovo izvješće, posebice izvjestiteljicu, da imamo neke točke od kojih nećemo odstupiti. Prva stvar je puna, puno sudjelovanja civilnog društva u svim fazama pregovaranja. Drugo, studija o, odnosno procjena učinka i treće, procjena posljedica otvaranja e, tržišta prema Europi kako bismo izbjegli to da ovaj dobar joint venture postane e, kobni udarac za neke sektore i da dođe do većeg, e, veće nezaposlenosti u Tunisu. Ja sam vrlo kratko se dotakao nekih točaka, ali nadam se da će te točke postati obvezujuće unutar izvješća koje sada pišete. Hvala, Marija. Si, Hvala predsjedniče, hvala veleposlaniče na vašem govoru. E, ispriču jednu anegdotu. posjetila sam u Tunisu jedno poduzeću koju e, radi e, na sortiranju e, smeća. To je njemačko poduzeće koje je dobilo ovaj, to dozvolu na javnom natječaju o, o to poduzeće radi samo vrlo dobre e, stvari prikuplja otpadke ali imamo mnogo o, otpadaka na jednom e, gradskom terenu e, gdje e, se nema nikakvog, e, nikakvih studija e, posljedica za zdravlje. To su otpaci koji nema nikakvih, kod kojih nema nikakve zaštite radnika. Ako model koji želimo razviti E, čujemo o civilnom društvu i o e, građanima e, koji ne žele nekakve sporazume. Ako želimo imati situaciju u kojoj će i Tunižani dobiti, onda bih htjela Tunižanima dati diskusiju koju smo imali danas ujutro E, sporazum koja će Tunižanima dati pravo da e, imaju svoju regulativu koja će štititi njihove interese, koja će zaštititi javne usluge, koji će predvidjeti e, poglavlje o održivom razvoju kako za okoliš, tako i za prava radnika i jedan ISDS E, koji neće predstavljati teškoće za Tunižane. Gospodin Vizas, hvala predsjedniče. Mm. Ja sam vrlo radostan e, da ćemo početi ove pregovore sa Tunisom. To nije samo ekonomska integracija, već e, moramo imati političku integraciju Mislim da je to e, zaista značajno. Ja sam i ovog ljeta bio u Tunisu. E, strašno je bilo gledati koliko je tamo turizam pao. E, to je, to je spasio samo alžirski turizam, dakle alžirci koji su došli. Imamo loše primjera primjere radikala, radikali koji si mogu do, koji ne dozvoljavaju da se demokracija razvije u Tunisu. Mislim da je Tunis jedina arapska zemlja koja može imati stvarnu demokraciju. Govorili smo mnogo o civilnom društvu, e, e, uloga poduzetnika, sindikata, ne smijemo zaboraviti ni ulogu žena Bez žena bi e, prijelaz bio vrlo težak, prijelaz u demokraciji. Kao što je rekao e, e, kolega Castaldo, moramo imati jedan maršalov plan za Tunis moramo dati tehničku pomoć, vidjeti razluke za i protiv za određene mjere. Moramo imati jedan velikodušan projekt, E, vis-a-vis e, Tunisa, pravi maršalov plan, jer je za nas važno da Tunis postane dobar primjer, a ne loš primjer. Hvala. Hvala lijepa. Ima. Hvala. Gospodine veleposlaniče. Gospodine Ja shvaćam koliko je ovaj sporazum gospodarski važan, ali mm, moramo istaknuti da je i politička dimenzija itekako bitna. I moramo uspjeti uvjeriti civilno društvo u e, Tunisu da će ovaj sporazum biti e, pravedan. Brine me ono što je rekao veleposlanik o odbijanju mogućeg e, sporazuma sa Europskom unijom. Prvo i najbitnije jest promijeniti tu percepciju. To znači da moramo govoriti o političkoj dimenziji kako bi Europska unija povratila povjerenje civilnog društva i građana u Tunusu. Tunisu. To moramo pokazati činjenicama zato što stvarno se rade veliki koraci, no nažalost Europska unija ponekad reagira kasno, a ponekad i loše. Mene zanima koji je plan za uključivanje civilnog društva, dakle transparentnost i uključivanje. To su dva najbolja načina. Zato što moramo pokazati Tunisu da ono što će od nas dobiti da će e, biti korisno za njih. I na kraju e, želim se pridružiti riječima kolege Fisasa. Mislim da ne smijemo ostaviti po strani ulogu žene. I zbog toga molim komisiju da uvrsti to u e, dokumente, da uvrsti ženu u planove, što možemo učiniti sa ženama kako bi se e, potaknulo, e, potaknuo rast gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta. Gospodin Šolt. Kolega Patrik Enrico danas ne može biti ovdje, on je izvjestitelj u Sjeni, zato me zamolio da spomenem nekoliko stvari koje su njemu bitne. E, neću postavljati previše pitanja. E, htio sam samo reći koje je najvažnija zabrinutost vezano uz sudjelovanje civilnog društva u pregovore o zaključivanju ovakvog sporazuma. E, to je vjerojatno najvažnije pitanje s kojim se trebamo ovdje suočiti. I sad je pitanje sljedeće. E, civilno društvo treba se bolje poslušati i treba se imati procjenu učinka prije otvaranja e, pregovora. E, mnoge organizacije se žale zato što do sada je došlo do vrlo selektivnog procesa u odabiru skupina inicijativa koje će biti uključene u ovaj dijalog. Dakle, u organizaciji dijaloga uključen je, je samo jedan dio civilnog društva u Tunisi. A drugo pitanje je ne bismo li trebali možda razmišljati o prošlosti Unije za Mediteran koja je trebala biti odgovor na suradnju između država članica i juga Mediterana. Trebamo znati koje su poruke iz prošlosti, koje smo lekcije povukli i to treba biti korisno naš bilateralni e, pristup. Što se tiče bilateralnog e, dogovora, mladi ljudi bi trebali imati mogućnost kroz obzor 2020 dolaziti u Europu. To treba svakako uključiti u sporazum. Hvala. A sada u ime ECR-a gospodin Lunc. Zahvaljujem predsjedavajući. Zahvaljujem i veleposlaniku što je danas ovdje s nama. E, za nas također pregovori s Tunisom moraju biti samo početak jednog vrlo važnog procesa. Mi moramo produbiti veze između Europske unije i Tunisa. Moramo imati novi interes za ulaganje u Tunisu. Trebamo dati novi puls rastu i zapošljavanju u vašoj državi. Zato smo mi potpuno e, za ovu novu fazu tranzicije. Ovo je proces koji nas treba dovesti do ekonomskog razvoja i ta način Tunis će postati strateški e, partner na koji se Europska može osloniti. E, mom pitanju želim se pozvati na jedno pitanje o kojem je govorio gospodin Žado. To je problem migracije. Postoji veliki priljev izbjeglica koji dolaze u Tunis. Je li to sve pod kontrolom? Imate li vi nadzor na granicama? Je li taj nadzor kvalitetan? Imate li dobar sustav registracije izbjeglica? Imate 1,8 milijuna izbjeglica. To je jako velika brojka. Jasno je da ste ih prihvatili u velikom broju. Ali to je jedan od elementa koji ne može se odvojiti od onog o čemu govorimo, o sporazumu slobodnoj trgovini. E, vi ste važna država, tranzitna država, odnosno blizu se e, Liberije i Libija, one su također tranzitne države. Vi znate da imamo mnoge migrante koji se zaostavljaju u Tunisu. Koja je posljedica njihova prisutnost na buduće sporazume? Koja će biti migracijska politika u vašoj državi? Kako će budući sporazumi moći predstavljati važno poboljšanje za situaciju u vašoj državi u Tunisu? ali i za migrante koji se nalaze u Tunisu i e, koji će biti učinci za one osobe koje stavljaju na kocku vlastiti život kada e, na brodu pokušavaju doći do druge države. Hvala. A sada smo čuli sve kolege vezano uz politička pitanja i od vezi s trgovinskim pitanjima. A sada pozivam Europsku službu za vanjsko djelovanje da nam da malo širu sliku političke situacije. Dakle, pozivam Bernarda Savaža, voditelja odsjeka za Magreb, da e, nam se obrati. Izvolite. Hvala predsjedniče. svjestan sam ograničenog vremena pa ću biti kratak. E, Mislim da u prvom redu trebamo reći i to otvoreno reći e, potpora Europske unije Tunisu je apsolutan prioritet za uniju e, i za visoku predstavnicu gospođu Mogherini to je, e, to je e, e, važno je da počnemo pregovore između Europske unije i Tunisa. O, a o tome ovdje govorimo. Međutim, htio bih vas podsjetiti da naše praćenje Tunisa od revolucije je bilo vrlo dobro. Vidjeli smo ne samo e, trostruko e, povećanje pomoći u okviru e, susjedskog partnerstva mi smo pratili tu Tunis i u obliku tog partnerstva preko našeg predstavnika koji je bio vrlo neumoran pratilac e, e, pregovora kvarteta. Ona mi je pomagao da vidimo rađanje e, demokratskog Tunisa. To su međutim stalni izazovi. Mi se moramo interesirati i za uzroge tuniske revolucije da li su to regionalne nejednakosti ili naravno e, pomanjkanje e, e, javnih sloboda ili da su to ekonomske teškoće kroz koje danas prolazi Tunis. I Naravno imamo i strašan atentat e, kojem je žrtva bila, e, bio Tunis. Mi moramo biti velokodušni prema Tunisu. E, Eh, gospodin De eh, eh, Kerkov koji radi na suzbijanju terorizma u Europi, on surađuje sa Tunisom, on je u Tunisu i tamo ispituje zajedno sa tuniskim prijateljima razne načina na koji se Europa može mobilizirati i pomoći Tunisu Neću ponavljati e, o druge elemente koji su već e, spomenuti od e, drugih govornika. Povećanje, na primjer, kvote uvoza maslinovog ulja, zatim makrofinanciranje koje sada ispituju naši kolege, koji ispituju načine da bi se ispitala E, razni oblici pomoći Tunisu. Mi nastojimo mobilizirati e, koliko god je moguće financijski e, sve instrumente koji nam stoje na raspolaganju. Ali nema samo, ne postoji samo mobilizacija instrumenata. Mnogi su danas govorili o civilnom društvu to je element koji moramo e, u potpunosti integrirati u ovaj proces. E, e, tako moramo voditi naše odnose sa Tunisom. Mogu vam ovdje govoriti na primjer o jednom novom sustavu, o jednoj novoj praksi koju smo uveli sa našim partnerom Tunisom E, prije svakog tehničkog e, ili političkog pododbora da li se, bilo da se to održava u Briselu ili u Tunisu, imamo tripartitni e, razgovor sa europskim i tuniskim civilnim društvom o odnosima. Bilo da su to tehnički ili politički odnosi nastojemo što je više moguće integrirati ovaj vrlo važan element koji je proizašao iz tuniske e, revolucije u našim svakodnevnim razgovorima e, s Tunisom. E, volio bih i ja sam, još jednom ponavljam, svjestan sam ograničenog vremena. Želim pocrtati da naš angažman vis-a-vis Tunisa E, e, traje, e, on traje od 2011. i to ćemo raditi i u budućnosti. Mm. Poluge, mobilizirat ćemo sve poluge koji su nam na raspolaganju i nećemo stati samo na riječima i mm, mi želimo sada dati detaljan e, odgovor e, premijeru Saidu koji je bio ovdje u srpnju i koji je e, govorio u afetu i u vijeću za vanjske poslove i koji će pokušat ćemo premijeru dati opširan odgovor i e, odgovor koji zadovoljava očekivanja naših tuniskih partnera. E, uvjeravam vas da je, su odnosi sa Tunisom od e, najveće važnosti za, Evropski, za Evropsku uniju i za službu za vanjsko djelovanje. Hvala lijepa. Gospodine veleposlaniče, ne želite odgovoriti, nemate ništa za reći. E, htio sam nešto reći i da pojasnim Vi e, e, poznate situaciju migranata iz Sirije i, koji dolaze u Europu. Mi već četiri godine primamo izbjeglice E, mi smo e, primili kao izbjeglice trećinu stanovnika Libije. To je ogroman teret e, za Tunis. Pa shvaćamo i vašu situaciju. Gospođa Munos ima riječ. Želite li nešto dodati? Vrlo kratko. Bilo je nekoliko pitanja o procjeni učinka Imali smo jednu procjenu učinka održivosti, to je provela komisija i gospodin Castaldo je spomenuo zaključke i preporuke te e, studije. To, je sve učinjeno kao priprema za pregovore, a sadašnja namjera je provesti procjenu e, učinka i to na temelju E, interesa i samog Tunisa. To je nešto na čemu sada radimo mm, u uskoj suradnji sa pregovaračima iz Tunisa i u budućnosti ćemo vam moći dati više podataka, bolju i detaljniju analizu nekih od sektora. Shvaćamo da je ovo vrlo važna tema i za civilno društvo u Tunisu. Napravili smo jako velik broj analiza i procjena u prošlosti funkcioniranje sporazuma o pridruživanju i nedostaci istog sporazuma. I upravo smo zbog toga predložili DCFTA, ali eto spremni smo nastaviti s ovim procesom i u budućnosti. Hvala vam. Hvala predsjedniče. E, svi su kolege rekli e, gotovo istu stvar. E, drago mi je što imamo konsensus. Važno je da smo svi rekli da ovaj sporazum daleko prelazi trgovinski sporazum. To je strateški i politički sporazum u plemenitom smislu te riječi. Dakle, na tome ćemo poraditi sutra. Mm, e, ponovit ću sve ono što je ovdje e, rečeno. E, svi su kolege dali svoj doprinos i to će se odraziti u izvještaju. Duboko vjerujem da metodologija s kojom moramo raditi u, ovom, u ovim pregovorima da je važno da komisija čuje tko ovdje sudjeluje i da iz toga izvuče zaključke jer kao što smo rekli morat ćemo biti inovativni. I posljednja stvar, mislim da naš parlament i naša komisija, e, naš odbor, oprostite, naš odbor moraju igrati važnu ulogu u sljedećih nekoliko mjeseci. Mi moramo biti snaga koja pospješuje dijalog i koja angažira tunisko društvo. Mislimo, mislim da tu moramo biti inovativni. Moramo poticati demokraciju u tim pregovorima. Mislim da je to od ključne važnosti. Zahvaljujem svima. Hvala lijepa. Ovo je bila prva rasprava. Govorit ćemo o nacrtu rezolucije u 19. E, studenog. Dolazimo do točke 18. E, e, godišnji izvještaj o Europskoj investicijskoj banki mm, je EIB mm, ima mandat da investira u trećim državama. To je takozvani external lending mandate iz toga imamo mogućnost da ovdje e, još jednom dobijemo u to uvod. Sada dajem e, riječ slavnom e, izvjestitelju Janiku Žadovu. on va essayer, je pense, avec le timing d'aller plus... pokušat ću biti brži nego prijašnja rasprava jer ćemo imati prilike da se vratimo na ovo mišljenje. E, svake godine, e, kao što znate, e, Europska investicijska banka objavljuje izvještaj, a mi kao parlament moramo ocijeniti taj izvještaj. Tu sudjeluje i odbor Ekon i um, e, e, odbor za proračunski e, nadzor. Jasno je da je taj izvještaj ključan za nas i mi moramo dati svoje mišljenje u ovom odboru. Dati ću vam neke prijedloge koji proizlaze iz rada ovog parlamenta i ovog odbora. O, o, o agencijama za izvozne kredite, zatim o e, tu je cilj bio e, sa evropskom e, sa evropskom bio članak 21. ugovora E, to je e, vrlo dobar e, izvještaj, izvještaj Ekona o aktivnosti Europske investicijske banke u 2013. Prvo, to je aktivnost EIB-a i ciljevi vanjskog djelovanja Europske unije. Govorim o 21. članku ugovora Ovdje e, ćemo predložiti u našem mišljenju da Europska e, komisija u svezi u, e, zajedno sa službom za vanjskom djelovanje daju izvješće koje bismo shvatili nefinancijsku dimenziju aktivnosti Europske investicijske banke prava, ljudska prava, iskorjenjivanje siromaštva, e, e, e, strateški okvir Evropske unije i djelovanje na području ljudskih prava. Vi znate da Europska investicijska banka u izvještaju ovom odboru pred nekoliko godina je to bilo jasno. Europska investicijska banka se e, e, jako razvila u transparentnosti i u orijentaciji svojih e, djelatnosti. Smjernice, operativne smjernice stoga Regional Technical Operational Guidelines Evropske investske banke su vrlo važan korak E, e, veza između djelatnosti EIB-a i ljudskih prava. E, tu naravno se mogu stvari i poboljšati, uzmo primjer Azerbajdžana ili EIB je tu nastavila raditi u 2014. makar su se, se situacija ljudskih prava znatno pogoršala na terenu u Azerbajdžanu i nešto novo za nas u ovom odboru. Moramo vidjeti koje je e, mjesto europskog posrednika u tome kako bi se e, povećala transparentnost e, ili mehanizmi žalbi. Mm, evropski posrednik tu može imati neku ulogu. Druga stvar Eh, je klima i okoliš. Vi znate da EIB eh, e eh, je stvarno napredovala u okviru Europske unije i tu je, to je područje u to će biti jako važno na Pariškoj konferenciji o klimi mi ćemo dati nekoliko prijedloga na, e, i preporuka e, e, za portfelj EIB-a kako bi ona mogla sudjelovati u smanjenju emisija CO2 i na području energetike kao i niskougljičnog gospodarstva to, tu treba integrirati nove kriterije uspješnosti. E, četvrta točka o pitanju transparentnosti e, na financijskom području. Za nas, e, tu smo imali mnoge rasprave o izvještavanju, za nas je od ključne važnosti da EIB e, bude zahtjevnija kad se radi u, o financijskim posrednicima. E, e, fiskalno područje, fiskalne odluke i pravila dumping i slična pitanja tu moramo također imati jedan sustav žalbi unutar EIB-a kako bi se mogla voditi u potrebnim slučajevima istraga. I peta točka, e, e, borba protiv e, porezne utaje i prijevara kao i poreznih oaza u toj borbi e, treba osigurati da e, financije Europske e, investicijske banke ne podupiru poreznu utaju, utaju i prijevaru. I moramo imati reviziju postupka žalbi. To je vrlo zanimljiv mehanizam Pitanje koje si možemo postaviti e, e, jeste trebamo li imati je e, imati memorandum razumijevanja između EIB-a i evropske posrednice ili posrednika kako bi se tu uspostavila transparentnost i kako bi se vršile istrage zloporaba. Zahvaljujem i e, saslušat ću sve vaše komentare sada i u sljedećih nekoliko tjedana. Hvala lijepa. Kliko. Hvala predsjedavajući. E, poslušat ću vas i nastojati biti kratak. Slažem se sa svim argumentima koje je naveo kolega no htio bih se nakratko zadržati e, na zadancima odbora INTE. INTA. Europska investicijska banka ima jako važnu ulogu u vanjskim gospodarskim odnosima i financirajući različite projekte. No smatram da bi morala financirati i pružati stalnu potporu postojećim infrastrukturama, poput na primjer podrška za internacionalizaciju MSP-ova, zatim portal za internacionalizaciju MSP-ova, Europska mreža tvrtki. To su sve instrumenti čiji je glavni cilj podržati mala i srednja poduzeća i njihov rast te promicanje prava intelektualnog vlasništva i europskih e, brendova u e, svijetu ne smijemo uzeti zdravo za gotovo konkurentnost europskih tvrtki i Europska investicijska banka mora odigrati ključnu ulogu i mora poboljšati pristup malih i srednjih poduzeća. I zbog toga mislim da je ta uloga ključna. Ja bih volio da ovo mišljenje sadrži i jedan dio e, koji će se koncentrirati upravo na tu temu. Hvala vam. Hvala, gospodin Datmos. Hvala. Ja ću biti kratak, evo ne morate se brinuti zbog mene. Najprije bih rekao jednu vrlo važnu stvar. Najprije, stvarno se divim zelenima, kao političarima. A najviše se divim kolegi Žadovu. Zeleni imaju političku platformu koje će europske tvrtke vratiti u kameno doba. I ako se to ikada provede, to će izazvati ogromno siromaštvo, ogromnu patnju i ogromnu nezaposlenost. Ali oni su tako dobri političari da uspijevaju progurati e, velike dijelove svoje agende. U mojoj zemlji nećete naći na, e, naići na podršku, no nažalost Gospodin Žado je bio e, briljantan u proteklom sazivu o e, na pitanju o motorima i to je utjecalo i na prodaju Rolls-Royce i nekih drugih tvrtki. A sada se bavite Europskom investicijskom bankom. Ja sam sličan izvještaj pisao prije četiri godine, tako da ja mislim da se to zapravo poprilično dobro vodi i mm, u, principu dosta dobro funkcionira. A ovo što smo danas čuli od gospodina e, Žadoa je dakle dosljedan pokušaj da se politizira Europska investicijska banka prema ciljevima zelenih. Pa odlično ako vam to uspije, ali ne smijemo pasti e, u tu zamku jer bi to bilo iznimno štetno. Iznimno štetno mojoj zemlji i mojoj izbornoj jedinici ako išta od ovoga ipak ikada prođe. No još na kraju želim reći, za razliku od pučana i konzervativaca te socijalista, mi, smo, mi se zalažemo za transparentnost i postoje određeni E, dijelovi mišljenja koje ću podržati e, u odboru i na plenarnoj. Oho, izgleda to je neki novi oblik suradnje. Dobro, Jude. Malo sam iznenađena zato što sam rekla, htjela sam reći da i ja pozdravljam e, raspravu o transparentnosti. Ono što smo mi željeli istaknuti u ovom mišljenju su veze između trgovinske politike i e, vanjskog djelovanja Europske investicijske banke. Želimo da mišljenje promovira agendu koja će biti dosljedna prema našim vanjskim e, politikama i drago mi da to ide u istom smjeru. Zbog toga će socijalisti dati brojne prijedloge i mislim da će se brojni prijedlozi uklopiti. Svako godišnje izvješće je bitno, ali izvješće za 2014. je vjerojatno jedno od najinteresantnijih e, izvještaja. Kao prvo, zato što je to bila prva godina novog financijskog razdoblja, tako da smo imali jamstvo od 30 e, milijardi eura za Europsku investicijsku banku, a zatim Europska investicijska banka je e, dala brojne zajmove nestabilnim područjima u našem susjedstvu, e, poduzela brojne trgovinske mjere i jedna trećina svih sredstava e, koje je Evropska unija dala Ukrajini je došlo iz Europske investicijske banke. Tako da to jasno pokazuje koju je ulogu banka imala u vanjskom djelovanju Europske unije i tamo gdje djeluje u vrlo osjetljivim područjima mora djelovati u skladu sa europskom vanjskom politikom. To je jako važno. Godišnje, godišnje izvješće isto tako kaže da je 15% e, zajmova otišlo zemljama e, iz AKP skupine, to je 1,2 milijarde eura ukupno. Iste godine su završeni pregovori, e, nekoliko pregovora o ekonomskom partnerstvu i ja se stvarno slažem sa prijedlogom kojeg je dao Janik o tome da se vidi kako su usmjerena ta sredstva, kako bismo naučili lekcije i vidjeli da li doista e, ostvaruju ciljeve, dakle od potpunog zapošljavanja, e, prava radnika, ljudskih prava i okolišne odgovornosti. E, tvrtke imaju ogromnu ulogu i MSP-ovi i srednje kapitalizirane tvrtke, tako da i tome treba posvetiti malo pažnje. Zatim moramo uspostaviti ravnotežu između prijedloga za EIB i fleksibilnosti EIB-a, jer EIB mora imati odgovarajuću fleksibilnost ako želi odgovarati na krize. I to je dakle mogućnost davanja zajmova e, kratkoročnih zajmova. Eto, to bi bili komentari na socijalista i veselim se dobroj suradnji sa vama i sa zelenima i e, sa svime ovaj, što ćete smatrati da je korisno uključiti u ovaj izvještaj. Hvala vam. Izgleda da ova politika između zelenih i Europske komisije, dakle, da je to ipak dobro sad. Helmut? Um, Hvala vam. Ja podržavam Janikov pristup. Godišnje izvješće za 2013. treba uh, biti primjer za ovo sljedeće i moramo pokušati kombinirati tešku gospodarsku i socijalnu situaciju u Europskoj uniji kao mjerilo da vidimo koje bismo zadatke, konkretne zadatke trebali dati investicijskoj banci. I druga, o tome ćemo sigurno više razgovarati još kasnije, kakvu ulogu ima EFSI u tom odnosu, Europski fond za strateška ulaganja. Dakle, od toga kako možemo doći do određenih ulaganja, pronalazak kreditora i povezati to sa e, međunarodnom trgovinskom strategijom Europske unije. I tu dolazim do treće točke. Očekujem od komisije i povjerenice Malstrom čuti kada će predstaviti e, strategiju za međunarodnu trgovinu za sljedećih deset godina. da vidim na koji način vidi ona odnose između komisije i EIP-a, kakvi su zadaci definirani i koja će biti naša odgovornost kad je riječ o međunarodnoj trgovini. Jer tu naravno treba uzeti u obzir i interese zemalja partnera. Tako, strategija na kojoj ovdje radimo se, ne smije koncentrirati samo na interese Europske unije, već se moramo koncentrirati i na interese e, zemalja u razvoju, to jest trećih zemalja koji su naše zemlje partneri. Hvala vam. Hvala lijepa. E, gospođa Laura Bicizao ima riječ za komisiju. Nema je. Želi li netko drugi iz komisije nešto reći? Ne? Hvala vam. Gospodine predsjedavajući, ja mogu odgovoriti samo na posljednje pitanje gospodina Šolca o budućoj trgovinskoj strategiji i o tome hoćemo li uzeti u obzir E, zemalja partnera. Pa ne mogu e, e, vam sada unaprijed reći, reći što će biti rečeno na prezentaciji te strategije za tri tjedna, ali budite sigurni da ćemo uzeti to u obzir. Interesi naših zemalja partnera i zemalja u razvoju su uzeti u obzir. E, to vam jedino za sada mogu reći zato što mi u našem, e, našoj upravi nismo zaduženi za odnose sa Europskom investicijskom bankom. E, hvala, hvala svim kolegama. Nisam spomenuo mala i srednja poduzeća. To je vrlo važna tema i područje velike banke moraju podržavati mala i srednja poduzeća. E, tu imamo neki napredak. E, zapisao sam e, primjedbe kolega koji mi je me iskritizirao zeleni i nastojim vam odgovoriti. E, e, stranka, zelena stranka možda nije jako e, važna i teška. Ne trebate se bojati ili smatrate da su zeleni napisali europski ugovor E, e, vi e, za, zapravo vidite da nepovjerenje evropskih građana, građana prema institucijama Europske unije to je suprotnost između načela Europske unije i djelovanja. Mi moramo uskladiti djelovanje Europske unije sa njezinim ciljevima. To mora biti u općem interesu europskih građana. Kada ste kritizirali izvještaj o e, agencijama za izvozne kredite, e, sigurno e, ne, ne odobravate ono što se dogodilo sa britanskim agencijama, onaj skandal. E, e, političke stranke poput moje e, to kritiziraju. Sigurno ne odobravate netransparentnost korupcije. Ja sam uvjeren da ste i vi revolucionar, a siguran sam da ne odobravate ekonomski model koji je doveo do 27 milijuna nezaposlenih na našem kontinentu. Hvala lijepa. Hvala Žanik. Samo jednu stvar bih rekla. E, Čudno mi je da vam nisu nikada rekli da je dosljednost kvaliteta maslaca, a ne izabranih političara. Ove kritike Rolls Royce-a, to je išlo od tvrtki, a ne vladinoj agenciji. Da, dobro. Dobro, imat ćemo raspravu u listopadu o, o ovom mišljenju. Sljedeća točka je zajednička rasprava o dva vrlo slična zakonodavna prijedloga koji su potrebni za provedbu e, sporazuma o pridruživanju Europske unije Moldo, s jedne strane Moldove, a s druge strane Gruzije. Tako da ću najprije dati riječ komisiji da nam predstavi taj prijedlog. Gospodin Demos Spartaris. Thank you, Mr. Chairman, and uh, thank you for inviting us. Um, I will briefly... Hvala vam. Uh, kratko ću predstaviti obje teme i ja se nadam da ću uspjeti odgovoriti na vaša pitanja ako ih bude. Dakle, komisija predlaže dvije uredbe e, koje se odnose na sporazume sa Moldovom i Gruzijom. Dopustite mi da najprije e, objasnim opći e, koncept. Dakle, tu postoje određene zaštite klauzule i mehanizmi za sprečivanje izbjegavanja mjera i takav je alat potreban ako, ćemo, ako želimo koristiti te mehanizme u Europskoj uniji. Na, na primjer, možemo definirati uvjete pod kojima će se koristiti te mehanizmi i klauzule, zatim postupci i postupci donošenja odluka. Sporazum s Moldovom uključuje i bilateralnu zaštitnu klauzulu. To nije slučaj u sporazumu o pridruživanju s Grozijom. Osim toga, oba sporazuma uključuju e, jedan e, mehanizam za određene poljoprivredne e, proizvode i prerađene poljoprivredne proizvode. Prijedlozi dvije uredbe su vam poslani i predstavljaju pravni temelj za provedbu tih instrumenata. Ti se prijedloze temelje na usporednim provedbenim uredbama koje su ispregovarane i dogovorene između tri institucije i to za svaki e, sporazum koji je trenutačno na snazi. I to u slučaju Koreje, to je uredba koja je objavljena 2011. Zatim e, sporazum o slobodnoj trgovini sa Srednjom Amerikom, uredba je objavljena 2013. Te sa Kolumbijom i Peruom. Uredba je objavljena također 2013. A sada ću vam reći nekoliko detalja o dvije, dva oblika, e, o dva instrumenta. Prvo, bilateralna e, zaštitna klauzula. Taj instrument je uključen samo u sporazum o pridruživanju s Moldovom. Što to znači? Kada kao e, rezultat liberalizacije trgovine primijetimo povećanje izvoza koji može naštetiti e, industriji u Europskoj uniji ili proizvođačima koji proizvode slične proizvode, onda bilateralna zaštitna klauzula nudi mogućnost da se ili e, ponovno e, da se suspendiraju povlastice ili da se ponovno uvede stopa carine. Dakle, ako se povlastice ukinu ili smanje, povećanja uvoza je normalna, posljedica liberalizacije trgovine, to moramo jasno reći. I zbog toga ovaj instrument je dostupan samo u slučaju povećanja e, izvoza koji mogu uzrokovati ozbiljnu štetu. Isto tako, na taj način industrija dobiva dovoljno vremena da se prilagodi novim uvjetima. I, dakle, privremeno im olakšamo situaciju. Sve to u skladu sa sporazumom o Svjetske trgovinske organizacije o zaštitama. I to je i zbog nedavnih eh, naglih porasta izvoza koji, štete ozbiljno, koji ozbiljno štete domaćoj proizvodnji. Tako da prema našem prijedlogu, ako će ovo stupiti na snagu, provešće se jedno razdoblje istrage od šest mjeseci, i e, će mogućnost da se produlji za još tri mjeseca. Privremene mjere će se možda nametnuti e, odmah u roku od nekoliko dana od početka takve e, istrage i mjere mogu ostati na snazi maksimalno dvije godine i mogu se i onda još produljiti za dvije godine. A sada da vidimo drugi, drugu mjeru to je dakle mehanizam za sprečavanje izbjegavanja mjera, to je mm, se odnosi na određene poljoprivredne proizvode i prerađene poljoprivredne proizvode za koje Europska unija smatra da su osjetljivi, bar je to se smatralo za vrijeme pregovora i to se odnosi na Moldovu i na mm, Gruziju. Ako se mm, dosegne e, prag obojma, carine se mogu obustaviti na razdoblje od šest mjeseci. I to će se primjenjivati ako partner ne može dokazati ili opravdati e, da e, izvezeni proizvodi dolaze sa njihova teritorija. Naravno, pripremat će se godišnji izvještaj svake godine slat će se parlamentu i vijeću, pripremat će ga komisija o trgovinskim aspektima sporazuma te o provedbi e, ovih provedbenih uredbi. Bilateralna zaštitna klauzula i poseban mehanizam su slični, e, e, su vrlo slični mehanizmi i do sada nisu nikada korišteni. Hvala. A sada riječ imaju izvjestitelji. Najprije e, gospodin Helmut Scholz. Hvala vam. Hvala i komisiji na ovom objašnjenju. Evo, zadnji komentar je bilo da to do sada nije korišteno. Tako da očito da ulazimo u neka nova područja. Ali u svakom slučaju mislim da imamo e, jasna mjerila. Zaštitne klauzule imamo sa Kolumbijom i Peruom i zemljama Srednje Amerike. I tu ćemo morati vidjeti gdje su, kako se ove zaštitne klauzule, e, kako, kako se uspoređuju sa ovima sa drugim zemljama. Nažalost, u trenutačnoj uredbi definicija zaštitnih mjera Mm, nije dobro definirana i bojim se se samo tako provesti u sporazumu s Moldovom. Možda možemo razgovarati o tome kako bi se to moglo e, promijeniti. Uredba je potrebna i treba je provoditi i dakle i zaštitnu klauzulu i mehanizam za sprečavanje izbjegavanja mjera. i moramo vidjeti koja je realnost proizvoda o kojima razgovaramo. Kao što je točno rekla komisija, u sadašnjoj situaciji mm, tu, se, tu je riječ o e, uglavnom poljoprivrednim proizvodima. Ti su proizvodi osjetljivi i zbog toga je pitanje vremena i vremenskih rokova e, jako važno, važno o tome dobro razgovarati zatim mehanizam za sprječavanje izbjegavanja mjera za e, poljoprivredne proizvode i prerađene poljoprivredne proizvode. Tu dakle je zemlja podrijetla ključna i to posebice kad govorimo o Moldovi, a izvjestitelj drugi će govoriti o slučaju Gruzije. I uvijek postoji rizik od prijevare ili korupcije. I mm, zanima me može li komisija objasniti kakve mjere predviđaju kako bi se smanjio e, takav rizik i hoće li biti suradnje odmah od samog početka sa moldavskim e, vlastima. I na kraju želim reći da smo počeli raditi na tom dosjeu dobit ćete nacrt izvještaja na sastanku INTA odbora i nakon, dakle kad pripremim nacrt mišljenja onda ćemo moći malo detaljnije razgovarati o kompromisima. Hvala vam. A sada izvjestitelj za Gruziju, gospodin Landsbergis. Hvala vam. U principu je sve već rečeno. Dakle, od komisije smo čuli tehničke detalje, a gospodin Scholz je spomenuo neke od najvelik, najvećih problema koje dijele i Moldova i, e, i Gruzija. Ono što ja želim reći je sljedeće. Čak i ako ovdje govorimo o slučajevima prijevare koji bi se mogli dogoditi u trgovini između Gruzije i Europske unije, ne postoje prijetnje koje bismo mogli predvidjeti. Mm, ne postoji opasnost da će se proizvodi tako izvoziti u Europsku uniju i da će se pokušati prijevara. Zatim, kao što je rekao predstavnik komisije, ovaj mehanizam za sprječavanje izbjegavanja mjera do sada nije ni korišten nikada. Još jedna stvar koju bih htio reći. Gruzija ima dvije separatističke regije, Abhaziju i Južnu Osetiju. I zato je jako važno da komisija bude vrlo stroga i da proizvodi koji se proizvode u Abhaziji i Južnoj Osetiji da se označe i da se ne izvoze u Europsku uniju u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini. I slažem se sa gospodinom Šolcom kada pita koje će se mjere poduzeti i kako će funkcionirati taj sustav sprječavanja prijevara. Nacrt izvještaja će biti predstavljen mm, ili na sljedećem e, sastanku odbora INTA ili na sastanku nakon toga. Hvala, a sada riječ imaju e, izvjestitelji u sjeni. Gospodine Winkler, ako želite, izvolite. Hvala vam. E, hvala i komisiji na predstavljanju i potrebnim informacijama. Nekoliko riječi o slučaju Moldove. Ako smo realni, u principu nemamo puno razloga strahovati da će doći do kršenja ovih propisa. Njihovo je tržište vrlo malo, negdje oko 0,1% ukupnog uvoza Europske unije. Tako da teorijski ta mogućnost uvijek postoji. No, s druge strane svi znamo da Moldovija, Molda, Moldova ima i posebnu e, regiju, Pridnjestrovlje, koja nije u sustavu e, carinskih povlastica. I mislim da u principu moramo samo nastojati imati e, iskren i otvoren odnos. Ovaj mehanizam je zapravo sigurnosna mreža i nadamo se da će sve buduće aktivnosti biti transparentne. Mm, Eventualna istraga će se mm, temeljiti na jasnim e, kriterijima. Još samo jedna ideja. U 2014. i proteklim godinama smo razgovarali o nekoliko dosija koji su povezani sa Republikom Moldovom i uvijek smo se nadali da će naše gospodarske i trgovinske mjere približiti Moldovu Europskoj uniji i mogu reći, a imam i brojke koje to potvrđuju, dakle da ovaj DECFTA koji je na snazi od rujna 2014. Dakle, da je taj sporazum već donio pozitivne učinke. Dakle, 20% je porastao izvoz proizvoda iz Moldove u Europsku uniju to nije možda impresivno ako ćemo to, e, ako ćemo suditi po brojkama, ali hoću reći da mi se čini da su e, odluke koje smo donijeli u ovom odboru e, izazvale vrlo pozitivne efekte. Hvala vam. Sljedeći govornik. Hvala vam. Zahvaljujem komisiji na izlaganju i na prijedlogu ove uredbe. Mislim da je ovo vrlo važno i da moramo istaknuti kako je odnos sa Moldovom jako važan ako želimo potaknuti državu na e, provedbu reformi. Govornici prije mene su rekli da se rezultati ovog sporazuma već vide zato što su u proteklih nekoliko godina povećani, povećana je trgovinska razmjena. Sigurnosne mreže koje kreiramo ovom uredbom su utile, ja se, su korisne, nadam se da neću biti potrebne, ali u svakom slučaju pružaju određenu sigurnost Europi od mogućih kršenja propisa od strane Moldove. Mislim da je ovo dobar prijedlog uredbe, radit ćemo e, zajedno s ostalim izvjestiteljima u sjeni, izmijeniti ono što smatramo da treba kako bismo osigurali da europska trgovinska politika bude na odgovarajući način zaštićena. A sada gospodin Mojsa ima riječ. Hvala predsjedniče. Htio sam nešto reći o Gruziji, ali onda ću obuhvatiti i onaj drugi sporazum, dakle sporazum s Moldovom. Bilateralna zaštitna klauzula je klasična klauzula u bilateralnim sporazumima. E, konvencijska klauzula je novi instrument. I e, taj instrument se koristi da bi se izbjegao strah od liberalizacije. Dakle, tu su obuhvaćene važne koncesije kod različitih e, proizvoda, poljoprivrednih proizvoda i kako bismo izbjegli, odnosno dagnali strah da će doći do problema, mi smo se dogovorili oko te klauzule s komisijom. E, gospodin Šolc je jasnije rekao da će biti rizik od e, korupcije i prijevare. U vezi s time možemo reći nekoliko stvari. Ovdje se radi o gospodarskom instrumentu, a komisija ima obavezu ako se prijeđe određena granica da nešto poduzme. tu se radi o jednostranom instrumentu jer Gruzija nema klauzula za, klauzulu za sprečavanje izbjegavanja mjera sa svoje strane. Ali ostaje važno u svoj, taj instrument ostaje važan u svojoj gospodarskoj prirodi. Imam jedno pitanje za komisiju. Zašto sa Moldovom imamo bilateralnu zaštitnu klauzulu, a s Gruzijom nemamo? Mislim da je odgovor na to pitanje nešto što će pokrivati i primjedbu gospodina Šolca da nemamo e, rješenje e, ovog problema koje je uključeno u tekst. Hvala, gospodin savoljem Zahvaljujem, predsjedniče. Vidim koje su glavne točke prijedloga komisije. Ako sam dobro shvatio, mi sada govorimo o uvođenju teorijskog instrumenta koji bi se mogao onda pokrenuti u trenucima kad je to potrebno i koji bi mogao zaštititi europska tržišta posebice u e, nekim osjetljivim područjima, na primjer području poljoprivrednih proizvoda u slučaju da dođe do prijetnje za stabilnost do koje bi došlo do, zbog prekomjerne proizvodnje i prekomjernog izvoza iz određenih država. Mislim da bismo trebali kontekstualizirati čitavu ovu situaciju e, i to za Moldovu i za Gruziju. Europska unija je najvažniji trgovinski partner za te države i postoji veliki e, nerazmjer između uvoza i izvoza e, između Europske unije i tih dviju država pojedinačno gledano. Obje države imaju jako važan izvoz e, prema Europskoj uniji, ali i uvoz je prilično važan ipak puno niži od onog što bi se očekivalo, unatoč tomu što smo nedavnih mjeseci favorizirali Moldovu i Gruziju i to posebice mislim na Moldovu gdje je došlo do velikog povećanja. S druge strane, vjerojatno je dobro imati ovakve instrumente koji će biti e, u pripravnosti koje ćemo moći pokrenuti u slučaju da to bude potrebno. Imam dva pitanja za komisiju. Postoje li neke posebne države i posebni proizvodi u Europskoj uniji koji bi mogli biti ugroženi e, što se tiče mm, ovakve situacije? Pretpostavljam da će to sve biti u području poljoprivrede. Drugo pitanje je ako postoji reciprocitet. Dakle, ako Moldova i Gruzija imaju e, mogućnosti i namjeru uvođenja sličnih mjera za uvoz iz Europske unije, ako to bude potrebno. Hvala, to je sve za sada. Hvala. Gospodin Takula, izvolite. Gdje je? Izvolite, gospodine Takula, imate riječ ako želite. Like to say Želite li nešto reći ili ne želite? Vi ste izvjestitelj u sjeni. Da, mogu svakako nešto reći u vezi, nešto u vezi sa Gruzijom. Makrofinansijska pomoć za Gruziju je nešto što je jako važno za konferenciju iz listopada 2008. konferenciju donatora koja se držala u Briselu E, posebice nakon konflikta s Rusijom. 500 milijuna euro podrške dano je tom prigodom. Makrofinanska pomoć za Gruziju je e, jako važna i dana je kroz razne instrumente. U osmom mjesecu 2013. godine su zakonodavci usvojili su odluku o makrofinancijskoj pomoći, odnosno programu za Gruziju za ukupno 46 milijuna eura. 23 milijuna zajmova, a ostalo bespovratna pomoć i ugovor je potpisan 2014. godine. Ključni element prvog obroka od 13 milijuna eura, to je isplaćeno odmah i ostatak 10 milijuna eura isplaćeno je u travnju. Isplata drugog obroka od 23 milijuna eura planira se za ovu godinu na jesen ako program MMF-a ostane e, na svom putu i ako se mjere politike budu provedile kako je zapisano u memorandumu e, razumijevanja. Ovaj memorandum obuhvaća četiri tematska područja, poboljšanje upravljanja javnim financijama, jačanje socijalne sigurnosti i njezine mreže, jačanje bankovne regulative, i jačanje politika e, trgovine, trgovinskih politika koje će jačati sporazum o slobodnoj trgovini. Gruzija se e, vratila ponovno u formu i ona je sada u stanju poštivati sve uvjete za isplatu drugog obroka financijske pomoći. Kao drugo, 2012. godine izvedena je ex post evaluacija u vezi sa Gruzijom i naučili smo tri stvari koje treba uzeti u obzir prilikom budućih e, odluka o operacijama. Dakle, trebamo biti specifični kod formuliranja uvjetovanosti i kao drugo trebamo iz bjeći da e, ta uvjetovanost e, spriječi parlament Gruzije da donosi nove zakone i da bude bolje u skladu sa pravilima za dobivanje financijske pomoći. Može li komisija reći kako su te naučene lekcije uzete u obzir sada? Evo, to je bilo više manje sve što sam htio reći. Hvala, zahvaljujem. E, također ste se dotakli i sljedeće točke, a to je makrofinancijska pomoć. Dakle, mislim da je komisija prepoznala da se vaše pitanje odnosi na sljedeću točku dnevnog reda. Molim sada komisiju da odgovori na pitanja. Izvolite. Hvala, predsjedniče. Što se tiče e, mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera, kao što je rečeno, Radi se o sigurnosnoj mreži, radi se o instrumentu za borbu protiv prijevara e, i to u vezi sa nekim e, poljoprivrednim proizvodima koji su osjetljive prirode. To je sve uključeno u tekstove vezane uz Moldovu i Gruziju. Dakle, e, ovdje se radi o proizvodima koji dolaze iz ovih država i uvoze se u Europsku uniju. E, kontrola podrijetla je ovdje izdvojena, ali Moldova mora dokazati povećano izvoze ako se oni uvoze u Europsku uniju bez carina. A s druge strane se zahtijeva i provjera podrijetla robe za koju se sumnja da je e, izbjegla mjeru vezanu uz certificiranje podrijetla. E, tako se traži administrativna suradnja u carinskim pitanjima od e, vlasti u Moldovi i Gruziji, uključujući inspekcijske vlasti. Također mislim i na pitanje sporazuma sa Srednjom Amerikom i sa e, drugima. Tu je spomenuti odbor o pridruživanju. Moram reći da u slučaju Srednje Amerike odbor za pridruživanje se treba konzultirati prije usvajanja definitivne zaštite mjere. U Moldovi to nije slučaj zato što se o tome nije pregovaralo tijekom e, pregovora o sporazum o slobodnoj trgovini. Osim toga, trebam dodati da kod pregovaranja o zaštitnoj klauzuli kao prvo Europska unija treba odlučiti je li to stvarno potrebno. Na primjer, e, može doći do e, krivog sa strane partnera. U slučaju Moldove Moldova je tražila da se uvede bilateralna zaštitna klauzula. To nije bio zahtjev Europske unije, nego Moldove. To je bio slučaj e, što se tiče i Gruzije. Ovo su dva različita sporazuma i dakle zaštitne klauzule ovise o pregovorima. Uloga komisije je ovdje samo da u provedbenoj uredbi e, gradi budućnost na temelju prošlih iskustava i na temelju suradnje sa prethodnim institucijama, sa trima institucijama na sličnim e, predmetima. Mislim da sam odgovorio gotovo na sva pitanja. Ako imate potrebu za dodatnim pojašnjenjima, rado ću vam ih dati. Hvala. I sada imamo posljednji komentar e, izvjestitelja, gospodine Lansbergis, gospodin Scholz ne želite ništa komentirati, onda zatvaram eh, ovu raspravu ovoj točki na dnevnom redu. 19.11. Eh, je naš sljedeći rok, to je možda prerano, ali tako je. 21. točka na dnevnom redu je sljedeća. govorit ćemo o makrofinancijskoj pomoći u trećim zemljama u 2014. godini. Znate da imamo mnoge programe za Tunis, Kirgijsku republiku i naj, tako dalje. Najveći dio pomoći je bilo za Ukrajinu, 3,4 milijarde. trebamo sada vidjeti kako provedba funkcionira. A sada pozdravljam gospodina Helidori Tempranu Ariorija, e, voditelja odjela e, opće uprave ECOFIN koji će nam sada nešto više reći o provedbi. Zahvaljujem predsjedniče. Kao što znate, makrofinanska pomoć je veliki instrument financijske pomoći koji se koristi samo za države koje su velikim makrofinanskim poteškoćama u kontekstu sa sporazumom sa MMF-om. Pomoć se daje u obliku srednjoročnih zajmova, 15 godina je rok otplate ili u iznimnim slučajima za države koje imaju vrlo visoko zaduženje. To je instrument makroekonomske potpore koji također ima mnoge preduvjete koji se temelje na političkim kriterijima. Dakle, tu je postojanje demokracije, vladavine prave i poštivanje ljudskih prava. Ovaj instrument se koristi od kraja 1990. godine. Dakle, koristimo taj instrument da bismo dali potporu tranziciji u jednom dijelu Europe. Od tada smo imali 26 operacija makrofinanske pomoći, ukupno 10 milijardi eura. Većina ovih sredstava bila je u obliku zajmova, to je obično način na koji posuđemo novac, e, to ima i neke implikacije za proračun ali rekao bih da nakon nekog vremena e, korištenje ovog instrumenta se pojačalo zbog globalne financijske krize 2009. godine. Mi smo tada e, i 2010. godine nešto promijenili našu strategiju. Nakon toga je došlo do stišavanja situacije, ekonomska situacija se poboljšala, a onda 2011. godine vidjeli smo da je došlo do povećanja broja ovakvih operacija, posebice nakon procesa arapskog proljeća, kad smo dobili zahtjeve od Egipta, Tunisa i Jordana. Za Egipat to nismo još proveli zbog političke situacije, zbog velike volatilnosti i zbog toga što se Egipat nije još dogovorio s MMF-om, ali e, Imali smo i kontakte sa Jordanom i Tunisom. 2010. godine bila je povijesna godine što se tiče ovog instrumenta zbog krize u Ukrajini. Kao što znate, zbog krize u Ukrajini Europska unija je odgovorila sa operacijama povijesne e, veličine i imat ćemo ukupno dva ukupno 3,4 milijardi, to su obveze za, već za posljednju operaciju, a to je 2,21 milijarda koja je već isplaćena e, između 2014. i 2016. godine. Dakle, prošle godine smo počeli sa isplatom prve operacije od 610 milijuna, to je finalizirano ove godine. Također smo dobili novu operaciju od 1 milijarde, to je velika operacija trenutno. I kao što znate, nakon toga je došlo do dobravanja nove e, operacije u četvrtom mjesecu 2015. godine 1,8 e, milijardi, dakle još znatnija sredstva. Prošle godine smo imali implementaciju različitih operacija, bez obzira na to što sam spomenuo o Ukrajini. Imali smo i provedbu čitavog niza postojećih operacija, ne samo u Gruziji, nego i u Jordanu, u Kirgistanu i Tunisu. Tu smo imali isplatu prvog obroka u slučaju Kirgijske republike i e, bespovratna sredstva koja su već isplaćena. Sad se pripremamo za isplatu drugog obroka sa nekim zakašnjenjima koji pokazuju da tu postoje problemi sa uvjetovanošću. Vjerojatno je to samo reakcija e, na e, uvjete koji tu postoje. U slučaju Gruzije vidjeli smo da je došlo do zakašnjenja koji pokazuju ne samo problem e, sa zadovoljavanjem uvjeta koje je postavila Europska unija Gruziji, nego pokazuju i to da postoje zakašnjenja u provedbi programa MMF-a. Dakle, poteškoće su vezane uz program MMF-a. Kao što znate, došlo je do e, kontroverznog zakona gdje je i postavljen veto e, sa ciljem da se bankovni nadzor prebaci od središnje banke na e, nadzornu agenciju. Mi smo raspravljali o tom zakonu sa vlastima i Europska komisija je dala neke komentare kako bi se mogao poboljšati taj zakon. Zakon se unaprijedio i onda se usvojio, ali nažalost MMF i komisija smatraju da nacrt zakona još uvijek nije dobar i da postoji problem vezano uz tu novostvorenu e, nadzornu agenciju. Zbog toga je došlo do kašnjenja i mi se nadamo da će se problemi riješiti kroz dodatne amandmane sljedećih dana, odnosno mjeseci. Želim još nešto dodati u vezi s onima što smo proveli prošle godine. Finalizirali smo e, operaciju e, financijske prirode za Bosnu. I Zaključili smo operaciju pardon, za Ukrajinu. Imali smo i vanjsku evaluaciju za Bosnu i Hercegovinu. Ehm, što se tiče mogućih operacija, u buduće znate da smo dobili zahtjev za makrofinansku pomoć od Moldove to sve ovisi o statusu pregovaranja sa MMF-om. MMF će sada započeti misiju, ali prema posljednjim saznanjima izgleda da će se to odgoditi i da će to, ta misija zapravo koju one treba održati biti samo misija utvrđivanja činjenica i pitanje je da li će doći do sastanka sa guvernerom Središnje banke. E, mislim da je to jako važno za bankovni sustav i za upravljanje bankovnim sustavom. MMF mora e, pratiti programe reforme u svom području i zato mislim da treba e, doći do prijedloga koji će biti na stolu vijeća i parlamenta. Evo to su posljednje informacije o budućim operacijama u Moldovi. E, mi ćemo i dalje biti fokusirani na Ukrajini što se tiče provedbe postojećih programa. 1,2 milijarde e, je nešto što se još treba isplatiti u trećem obroku, a treba će i e, provjeriti i uvjetovanost, odnosno poštivanje uvjeta za isplatu drugog obroka. 300 milijuna E, pomoć za Tunis. Prvi obrok je već isplaćen nakon terorističkih e, napada u Suzi i u muzeju Bardo. Znate da je došlo do velikog smanja broja posjetitelja, čak 75% tijekom ljeta. To je velika kriza za turistički sektor te države i koja utječe i na bilancu plaćanja. U tom kontekstu e, projekcije rasta od 3%, revidirane su sada su 0,5% ili čak manje za ovu godinu, a vlasti se obraćaju MMF-u, Europskoj uniji, kako bi zatražili dodatnu pomoć. E, nedavno su rekli da žele obnoviti e, suradnju sa MMF-om i traže dodatnu makrofinanski pomoć od 500 milijuna Komisija će e, analizirati njihov zahtjev i vjerojatno će dati svoj prijedlog e, sljedećih mjeseci. E, bez obzira na Tunis, Moldovu i Ukrajinu, moramo također imati na umu ukupnu krizu koja se događa zbog migracije. Kao što znate, kriza u Europi E, je vezana i uz sukobe koje se događaju u e, regijama odakle dolaze izbjeglice. E, posljednjih pet godina makroekonomske performanse u tim državama bile su vrlo slabe. Treba tu provesti neke reforme. Neke države to već rade, na primjer Maroko, Jordan sa velikim poteškoćama, ali je jako važno da mi dalje podržavamo stabilizaciju i ekonomski prosperitet ovih država. E, u Jordanu imali smo operaciju koju još uvijek provodimo i tada je kriza u Siriji imala jako veliki utjecaj na Jordan. E, Jordan je primio sirijske izbjeglice i to između 10 i 15% svoje populacije. Libanon ima sirijske izbjeglice, čak 25% um, njegovog broja stanovnika. Što se tiče Jordana, operacija je bila opravdana kako bi se eh, pomoglo bilanci eh, plaćanja. Jasno nam je da tu postoji interes vlasti da se e, pomogne u sklopu ove izbjegličke krize i to je područje u kojem možemo djelovati u buduće. Hvala vam na pažnji i komisija će svakako odgovoriti na sva pitanja koja ćete vi postaviti. Hvala. Hvala. E, nemamo zahtjeva za... E, niko se ne javlja za riječ. Gospođa Begin ima riječ. Hvala, zahvaljujem komisiji na ovim riječima. Naše stajalište nešto posebno što se tiče makrofinanske pomoći općenito. Jer um, ove isplate pomažu u stabilizaciji um, proračuna trećih država, ali se ovdje radi o novcu europskih poreznih obveznika. Zato trebamo biti vrlo oprezni i kao što svi znamo, e, podaci o makrofinancijskoj pomoći komisije su javni, a novac poreznih obveznika se prečesto koristi olako i to za ciljeve e, koji se mogu sporiti. Ovdje se ne radi samo o uzaludnom trošenju našeg europskog novca, nego se tu radi o etičkom pitanju e, ova schema makrofinanske pomoći izgleda kao dogovor sa trojkom. To je pakt sa džavolom, ali džavo smo mi, jer za uzvrat e, Europska unija traže reforme, restrukturiranje tvrtki, restrukturiranje javnog sektora to su sve stvari koje će pomoći velikim multinacionalnim kompanijama, neće samo pomoći oporavku lokalnog gospodarstva. tu postoji još i političko pitanje. Na primjer u Ukrajini kamo ćemo sutra odputovati sa službenim izaslanstvom, vidimo da su e, tu brojke jako velike. 1,6 milijardi eura, to je ogromna cifra koja je isplaćena, isplatila je komisija, a komisija je također predložila novi program makrofinancijske pomoći, e, čak 1,8 milijardi eura u obliku zajmova. Ova enta isplata mislim da neće još jednom pomoći ovoj državi gdje je geopolitička situacija još takva da se treba definirati. E, rat je još u tijeku i mogao bi također pogoršati krizu zato se ja pitam i pitam vas e, koji je e, feedback koji dobivamo. Ti oblici e, financijske pomoći ne mogu nas dovesti do stabilnosti u određenoj regiji. Mislim da bi bilo naivno to misliti, ali ja ovdje sumnjam da tu postoji i neki drugi cilj u ovim politikama. Hvala, gospodin Winkler. Hvala, predsjedniče. Mislim da me možda geografija navodi na to da vidim da nisu dotaknuta tri važna pitanja. Želim ja to reći. Mislim da je jako važno što smo dobili od komisije ove podatke, ali pogledajmo nešto ranije u povijesti. E, makrofinanska pomoć je bila koristan instrument i mislimo da moramo taj instrument zadržati. Neću sada ući u detalje, ali jasno je da ako netko pokuša um, ući u kožu prethodnih država kandidatkinja i drugih država, jasno je da makrofinanska pomoć odličan instrument. Pitanje je sad uh, postiže li on svoj cilj? Da, moramo biti vrlo oprezni kod izvješćivanja, moramo biti transparentni i moramo izvesti sve potrebne provjere kako bismo osigurali da e, novac postigne svoj cilj i da dođe do odredišta u državnoj primateljici. Ovdje se radi i o e, zakonodavnom proceduri. Ovaj parlament je pokazio da kad je potrebno on može brzo donositi odluke, na primjer u slučaju Ukrajine, ali i u drugim slučajevima. Hvala. Hvala lijepa, gospodin Landsbergis. I ja ću biti kratak. U prvom redu bih zahvalio komisiji e, koja je uvijek tu da nam dade informacije kad ih trebamo. E, kad pripremamo zakonodavne prijedloge, kad se radi o pomoći e, Ukrajini, ovaj izvještaj o MFA-u je vrlo profesionalan. Pomać Ukrajini u prvom redu E, ne samo da imamo provjere korištenja novca, moramo primijetiti da e, je MFA e, povezan sa reformama. Svaka tranša koja ide u Ukrajinu, za to dobivamo demokratske reforme koje provodi vlada. E, sada e, je, e, imali smo samo jednu tranšu, reforme su provedene. I imamo zakonodavni rad od strane ukrajinske vlade. Postoje dobri znakovi kad govorimo o ukrajinskom gospodarstvu. Da, problemi više nisu tako E, veliki e, gospodarstvo se oporavlja, poljoprivreda se e, oporavlja, imaju fond od 5 milijardi za krizu i možemo biti ponosni da evropska pomoć, pomoć Ukrajini nije ne samo da je bila brza, nego je došla u pravo vrijeme. Pomogli smo u stabilizaciji gospodarstva i u provedbi reformi. E, a ovo, ova ovisnost pomoći o reformama ih motivira da e, i dalje provode reforme e, već ćemo sutra dobiti potrebne odgovore o korištenju novca, o paketu reformi i svemu drugome. I onda E, to ćemo onda te informacije dati e, članovima odbora. Hvala. Hvala lijepa. Htio bih dodati dvije stvari e, koje su povezane sa ovima što je ovdje rečeno. Prvo je pitanje druge tranše Ukrajini i uvjeti koji su povezani sa drugom tranšom. Kao što je gospodin Landsbergis primijetio, i gospođa Begin također. E, mi idemo sutra u Ukrajinu. Spomenuli ste da ćete e, poslati izaslanstvo koje će e, provjeriti uvjetovanost druge tranše u listopadu. Možete li nam dati neke indikacije o tome prije no što odemo iz Brisela? Druga stvar se tiče E, e, djelotvornih e, postupaka koje je spomenuo gospodin Winkler. Siguran sam i znam da je parlament dokazao da je djelotvoran kad je to potrebno. Imamo dva postupka, hitna postupka. Jedan je u redovnom zakonodavnom postupku. Malo sam e, nervozan zbog jedne e, fraze u izvještaju. Komisija će e, i dalje gledati načine poboljšanja učinkovitosti i djelotvornosti procesa donošenja odluka. Što to znači? Što to znači za demokratski proces u Europskom parlamentu? Evo to su pitanja. Hvala e, na pitanjima. U prvom redu ću e, zahvaliti za pa, parlamentu e, na suradnji, ne samo tijekom prošle godine u MFA-u za Ukrajinu, već i prije toga. Imali smo onu blokadu E, zbog e, pravila propisa komitologije ali e, sa, onda je i parlament i vijeće su pokazali visoku svjesnost i opje, opredjeljenost za, za to da ta operacija počne na efikasan način. Zahvaljujemo parlamentu za tu učinkovitost e, e, i da je e, pomogla u djelatnosti pod člankom 113. Komisija je rekla da je to izuzetna situacija, a mada je situacija i dalje kritična, mi smo u toj pomoći se oslonili na članak 212 Komisija mora reći da nismo sto posto e, zadovoljni e, zbog činjenice mislim da je instrument donošenja odluka još uvijek prepolagan e, ako trebamo ad hoc zakonodavnu odluku za svaku djelatnost onda je to složeno E, o, e, mi radimo i sa drugim međunarodnim institucijama poput Svjetske banke. Mislim da to treba malo pospješiti. Zahvalan sam i parlamentu i vijeću. Ovaj zakonodavni okvir koji sada imamo, mislim da moramo i dalje nastojati e, da Eh, implementacija eh, i odobravanje budu brži. Što se tiče ovog pitanja predsjednika, uvjetovanost druge tranše ove eh, važne makrofinancijske pomoći za Ukrajinu. Mi još uvijek očekujemo izvještaj o potpunom poštivanju uvjeta od Ukrajine Imamo mnogo informacija kroz razne stručnjake, razne odjele, komisije, službe za vanjsko djelovanje i tako dalje. Već imamo preliminarni uvid u situaciju. Nemamo još potpuno razumijevanje nek, jednog niza tema. E, ne znam E, kakav kakva će biti naša ocjena, ovaj e, tehnički napredak. E, komisija će zauzeti jasno stajalište, ali tu bih bio oprezan i rekao bih da imamo neke ozbiljne probleme i zabrinutosti. Htio bih reći da ova operacija je ogromna ali ona se ne koristi samo za stabilizaciju Ukrajine. Ona također pomaže u provođenju reformi koje su ključne. U ovom slučaju od deset prioriteta koje je identificirana u ažuriranoj e, agendi, od tih deset e, prioriteta, osam je vezano na uvjetovanost a to je ključni instrument u, u, našoj, e, e, e, u našem dijalogu o ekonomskoj reformi sa ukrajinskim vlastima. Imamo tu neke probleme sa tim u uvjetima. To ćemo pažljivo razmotriti u razgovorima sa ukrajinskim vlastima. Bez značajnih dodatnih napora u provedbi Eh, biti će teško da slijedimo vremenske rokove i tu će doći do odlaganja plaćanja. Eh, mm, eh, vlasti rade na nizu područja i vidit ćemo kakva će biti situacija. Budući da ste to pitali, dati ćemo vam koliko god budemo mogli više informacija o tome. Mo još nemamo dovoljno informacija o nekim mjerama. Imat ćemo jednu bolju ocjenu za vrijeme ove misije. E, mi tražimo potpuno poštivanje uvjeta od strane e, tijela vlasti u, Ukrajini. E, naš talijanski kolega e, je postavio jedno pitanje i na to ću odgovoriti mm, mm, komisija mora osigurati da taj novac nije e, potračen e, za porezne obveznike. To radimo na dva načina. Mi ne dajemo novac zemlji koja se ne trudi u smislu e, provedbe politika. Kao, to znate, znate memorandum razumijevanja sa Ukrajinom, Ukrajinom je jedan dobar primjer toga. E, isto tako e, e, štitimo interese europskih poreznih obveznika time što uvodimo mehanizme koji smanjuju rizike zloporabe ovih sredstava. Prije no što odobrimo bilo kakva sredstva, E, imamo jedan, jednu operativnu ocjene e, e, kod Središnje banke, Ministarstva financija, financijske kontrole kako bismo osigurali da imamo minimalne garancije. Mnogi korisnici imaju probleme, inače ne bi dobivali pomoć. Imaju probleme sa upravljanjem Mm, drugo, ako vidimo neke e, važne i e, ozbiljne e, nedostatke, onda radimo dodatne revizije. I imamo uvijek uvjete kad se govori o javnim financijama. To je konstanta u našim djelatnostima to je, e, nije slučaj za trgovinu i tako dalje, a u javnim financijama uvijek e, se to radi. Memorandum razumijevanja predviđa osiguranje e, zaštite europskih financijskih interesa. Treba spriječiti neregularno korištenje sredstava. Komisija mora vršiti provjere i treće, Um, uh, rano, plaća, uh, uh, rano vraćanje novca u, slučaju prijevara. I na kraju, ali jako važno, naše su operacije uvijek podlježu reviziju, reviziji Olafa i Europskom revizorskog suda. I ex post evaluacije su naravno važne. E, da vidimo koliko smo bili objektivni. E, želimo zaista osigurati da ova izuzetna operacija ne bude izgubljena i e, besmislena. Naravno, ova je zemlja u krizi, ima probleme sa upravljanjem koji puta oni ne mogu provesti reforme. Ali u sve integriranijem svijetu moramo imati kao što smo e, e, im, imamo i e, makrofinancijsku pomoć za naše zemlje mi moramo stabilizirati naše susjedstvo to važi za Ukrajinu i za jug ne možemo ignorirati ono što se dešava u susjedstvu jer susjedstvo dolazi k nama to E, e, imamo te instrumente i za istok i za e, istočne i južne susjede. Hvala vam. Uvjeren sam da ćemo ostati u kontaktu i još razgovarati o tome. Hvala vam. A sada dolazimo do točke broj 22. Predstavljanje studije trgovinske politike Europske unije, od politike koja ne uzima u obzir spol do politike koja je osjetljiva na spolne aspekte. Dakle, mm, razgovarat ćemo o trgovinskoj politici i e, spolu. S nama je gospođa Pionera, gospođa Saifi i gospođa Ferenca. i drago mi je da su s nama stručnjaci koji će e, nam održati govore. Molim vas da ne bude to dulje od sedam minute. Mm, ona je e, gospođa Vina, ona je autorica studije iz e, opće uprave EXPO. Hvala vam. Drago mi je da vam mogu predstaviti E, moj članak uvaženim zastupnicima ovog odbora. Kao što je rekao predsjednik, ovo je pripremljeno na zahtjev odbora za međunarodnu trgovinu. Kada sam radila e, istraživanja, moji ciljevi su bili četvrostruki. Prvo sam e, željela vidjeti kakvi, kako se u akademskim krugovima razumijeva dakle, rodna pitanja i trgovinska politika. Zatim, e, što radi komisija u trgovinskim politikama. E, glavni alat su bili dostupni dokumenti te razgovori sa kolegama iz komisije. Jako puno im hvala na strpljenju. Zatim sam pokušala ponuditi neke preliminarne zaključke i politike koje vas mogu, a možda i neće zanimati. Prvo, vrlo kratko, kako se u akademskom svijetu e, vidi veza između spola i e, trgovinske politike? Dakle, iako je važnost ovoga, iako važnost raste, e, u principu tih studija nema još uvijek puna. Postoje čitav ograničenja na dostupna istraživanja i najvažnije je nedostatak e, statistika o e, rodu u svim područjima. Vidimo dakle da je zajednički nazivnik e, liberalizacija trgovine i da je to stvorilo pozitivne učinke za žene diljem svijeta. Postoji istraživanje koje pokazuje da liberalizacija trgovina dovodi do povećanja plaća i do većeg broja radnih mjesta za žene. No to nije sve. Postoji još jedna studija unctad koja kaže da to stvara mm, složene i često kontradiktorne e, rezultate na mogućnost zapošljavanja žena i na njihove dohotke u nekim slučajevima mm, stvara pozitivne učinke za žene, a u drugima pak e, narušava tržište. Liberalizacija tržišta nije mangičan alat koji je riješio probleme e, segregacije na poslu. Muškarci i žene rade u e, različitim gospodarskim sektorima i u razvijenim zemljama. Nedavna studija na tu temu pokazuje da tek 18% žena rade u miješanim zanimanjima, a 69% rade u poslovima u kojima dominiraju žene, a 13% u, e, na poslovima na radnim mjestima u kojima dominiraju muškarci. Studija pokazala te učinke na žene. Otvaranje tržišta povećava dohodak i potrošnju i to utječe i na živote muškaraca i žena. Mnoge studije pokazuju da su žene suočene sa mnogim ograničenjima i da ne mogu zbog toga u potpunosti e, iskoristiti mogućnosti koje nudi trgovina. To je uglavnom povezano sa različitim socijalnim pravilima koja vrijede za muškarce i za žene diljem svijeta, a i zbog različitih razina vještina. To je uglavnom slučaj za zemlje u razvoju. A između ostalog i na e, pristup gospodarskim i socijalnim resursima. Što se tiče politike i na e, rodnu jednakost, o tome se neću, o tome neću govoriti, iako jesam o tome pisala, ali želim reći da je rodna jednakost jedna jedan od milenijskih ciljeva UN-a i međunarodne politike i međunarodne obveze u području liberalizacije tržišta nažalost ne dovode do željenih rezultata i u tome području ostvareno malo napretka. U ovom trenutku ne postoji konsenzus o tome eh, bili rodna jednakost trebala biti na eh, agendama svjetske trgovinske organizacije. A kako kakva je situacija u našim institucijama. Ne moram vam reći da promicanje jednakosti između muškaraca i žena je jedna od temeljnih vrijednosti Europske unije. To je, to je definirano i u svim osnivačkim ugovorima. Spolna diskriminacija je također zabranjena poveljom ljudskih prava i, mm, i ta je konvencija ratificirana kao i konvencija Međunarodne organizacije rada. 2010. 2015. je revidiran taj dokument i to zapravo predstavlja, to spada u program rada komisije. Trgovinska politika prema ugovoru 207 ugovora o funkcioniranju Europske unije da će se trgovinska politika provoditi u skladu sa načelima i vrijednostima Europske unije, da će poštivati europsku vanjsku politiku, te načela mm, koja, na kojima se temelja europska vanjska politika. Zatim, Evropska unija isto tako mora integrirati rodnu jednakost u sve svoje politike. Zbog toga nije čudno da je usklađivanje rodnih politika da bi trebalo biti mm, jedan od glavnih prioriteta. Mogućnost su više struke. Kad je riječ o sporazumima o slobodnoj trgovini, rodna jednakost se treba dakle uzeti u obzir u nekoliko aspekata. U normativnom kontekstu to se ne rješava tako, već kroz odredbe koje se odnose na tržište rada. Dakle, napravljeno je nekoliko evaluacija, procjena učinka, to je mm, alat Europske komisije. Nekoliko riječi o procjeni učinka. U principu svi sporazumi i svi, sve inicijative komisije od 2011. moraju proći procjenu učinka na ljudska prava no nema relevantnih e, dokaza i zapravo nema nikakvih dokaza o tome kako je to provedeno. Smjernice od 2015. su predmet novih e, smjernica za procjenu učinka. Možemo o tome razgovarati kasnije. no procjena učinka trgovine i trgovinskih propisa, to se radi kroz e, procjenu učinaka na radne uvjete. Sve to uključuje određene rodne aspekte. O tome možemo, moramo biti jasni, no ta komponenta minimalna i analiza se nikako ne provodi. Inače su predložene mjere, pogotovo za žene u trećim zemljama, a razgovara se i o ženama u našim zemljama. Kad je riječ o analizi ljudskih prava, analize se razlikuju od e, slučaja do slučaja. Još jedan e, element je e, TSP+, koje nude poticaje zemljama u razvoju e, za provedbu Konvencije o zaštiti ljudskih prava i sličnih instrumenata. I na kraju zaključak. Zašto bi odbor INTA trebao posvetiti pažnju ovom pitanju? Zbog toga što se mora bolje razumjeti e, rodne implikacije u trgovinskim politikama jer ćemo na taj način iskoristiti da sve strane iskoriste mogućnosti liberalizacije tržišta i budu zaštićene od negativnih e, aspekata. Svjetska banka je ustanovila da rješavanje rodno uvjetovanih problema će dovesti do veće produktivnosti i u zemljama OECD-a i zemljama u razvoju. Studija ne nudi konkretne odgovore kako bi se to trebalo učiniti, Obrazovanje žena je jedan od najvažnijih faktora pri um, dokazivanju na koji način liberalizacija tržišta utječe na položaj žena. No, neke studije isto tako kažu da tamo gdje muškarci i žene mogu imati jednake koristi od liberalizacije tržišta, to će uvelike ovisiti o stupnju obrazovanja, ali i o skrbi za djecu, dakle o tome da li postoje vrtići ili škole za djecu. ostvaren je značajan napredak u mm, usklađivanju dakle, rodne ravnopravnosti sa trgovinskim politikama, no to još uvijek nije učinjeno na sustavan način. E, trenutačna revizija strategije o rodnoj ravnopravnosti uzima u obzir i trgovinski e, aspekt. To provodi opća uprava za trgovinu. Zatim postoji čitav niz smjernica i drago bi rado ću komentirati e, sve što ćete me pitati. Lot. Hvala lijepa. Mislim da e, e, imamo mnogo elemenata za novu strategiju trgovine E, e, gospođa Dovin Salad, e, šefica evaluacijske jedinice odjela opće uprave za trgovinu će imati nešto za reći. Hvala vam, predsjedniče. Poštivanje rodne ravnopravnosti i nediskriminacije je jedna od obaveza sadržanih u Lisabonskom ugovoru. I ova studija nudi vrlo konkretan doprinos u analizi e, rodne jednakosti i trgovinskih politika. Ta analiza pokazuje da je zapravo, zapravo ta analiza još uvijek u početku. Liberalizacija tržišta je stvorila pozitivne učinke na žene diljem svijeta uključujući sudjelovanje žena u plaćenom poslu i smanjenju e, jaza između spolova. No ne postoji jednostavan odgovor na koji način je trgovinska liberalizacija utjecala na žene, budući da je tu još jako puno faktora. Kao što je rečeno ranije, trgovina ne može biti magični štampić, no postoje dokazi da trgovina može pomoći i dok je ključni cilj trgovinske politike stvoriti jednake mogućnosti za sve, trgovina mora podržati osnovne e, vrijednosti Europske unije među kojima je i rodna ravnopravnost. Studija je također istaknula da mm, trgovinski sporazumi posvećuju veliku pažnju rodnoj ravnopravnosti. Nedavni sporazum o slobodnoj trgovini e, sadrži snažne odredbe o u radnim standardima koji traže od obje strane i Europske unije i zemlje da poštuju čitav niz međunarodnih propisa, uključujući propise o uklanjanju diskriminacije sa radnog mjesta. To uključuje načela koja su sadržana u konvenciji Međunarodne organizacije rada o jednakoj plaći za mm, muškarce i žene, te mm, za poštivanje e, uvjeta rada na mjestu na radnom mjesto. Zatim sustavi GSP plus prema tom sustavu zemljama članicama sa 27 sporazuma nalažemo poštivanje konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije. Zemlje korisnice GSP scheme su pod nadzorom od strane e, usluga službi komisije. Taj nadzor se temelji na preporukama iz e, preporukama odbora za uklanjanje svih oblika diskriminacije među muškarcama i ženama. Još jedan prilog, još jedna stvar koja govori u prilog svemu tome je da se sustavno analiziraju e, učinci trgovinske politike na muškarci i žene. Prije nego što komisija predloži inicijativu, prolaze se procjene učinka održivosti, i to prije sklapanja trgovinskih sporazuma, a u ex post evaluacijama e, sporazuma koji su na snazi već neko vrijeme, Također provodimo analize da vidimo imamo li sve dostupne podatke. Kao što je studija spomenula, to nije uvijek bilo tako u prošlosti, ali to se sada radi sustavno jedno 3 do četiri godine u skladu sa mm, smjernicama komisije o procjeni učinka te nedavno prema smjernicama o boljoj regulaciji i alatima za bolju regulaciju. To nam je omogućilo da razvijemo različitu metodologiju analize pokazuju koliko smo dobili iskustva u tom području. Isto tako pokazuje da rodna pitanja i učinak trgovinskih eh, sporazuma na rodnu ravnopravnost da se razlikuje od eh, među našim zemljama partnerima i mi smo posvećivali jako puno pažnje na, učinka, na učinak koji bi trgovinski sporazumi mogli imati na rodnu ravnopravnost u brojnim zemljama u kojima <clears throat> su žene još uvijek isključene sa tržišta rada te e, učinak trgovinskog sporazuma, recimo sa Kanadom, koja ima vrlo visoke standarde u tom području. Naša se analiza koncentrira i na širi učinak tih sporazuma. To objašnjava zašto smo u našim studijama analizirali učinke u zemljama partnerima nego u Europskoj uniji. To je svakako bio slučaj. E, sa trgovinskim sporazumima sa zemljama poput Armenije, malim zemljama. Dakle, analizirali su situacija e, sa ženama u toj zemlji, a ne u Europskoj uniji. A u slučaju poput TTIP-a, fokus analize će biti više e, upravo na učinak na žene u Europskoj uniji. E, nadamo se da će sve to doprinijeti u boljem donošenju politika. I kao dio programa za bolju regulaciju, DigiTrade je usvojila e, smjernice o analizi e, trgovinskih politika na žene, na muškarce i na rodnu ravnopravnost. ti dokumenti nude smjernice našim službenicima koji provode takva istraživanja. Još jedan primjer. Sve veće važnosti utjecaja na rodnu ravnopravnost je trenutačna ex post evaluacija sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Meksika i procjenjuje se kakav je učinak takav, taj sporazum imao na rodnu ravnopravnost. Mogla bih još e, naglasiti da revidirana procjena učinka održivosti e, nacrti trenutačno na javnoj raspravi i bit će finaliziran i objavljan za nekoliko tjedana. Ta će studija pokazati da se jako puno pažnje e, posvećuje o učinku trgovinskih sporazuma na Narodnu ravnopravnost. Gospodine predsjedniče, mislim da to e, pokazuje da se doista koncentriramo na učinak narodnu ravnopravnost, ali da postoje ograničenja s obzirom na to što se može učiniti i u principu nemamo uvijek e, sve podatke, ali to stvarno je prioritet e, ove komisije. Hvala vam. Hvala. Treći stručnjak je gospođa Joyce Narwhite e, koja radi za mrežu žena u Europi. Ona je specijalizirana e, za međunarodnu trgovinu. Izvolite. Hvala. Ja ću govoriti u IMO Wide Plus. To je mreža žena organizacija koja također radi ne samo sa ženama u robi, nego i sa ženama u Indiji, u Latinskoj Americi i zemljama AKP-a. Vrlo dobro znamo što se događa tim državama. Također bismo htjeli podcrtati da postoje neke studije koje su proveli White plus i druge organizacije koje se bave ovim pitanjima e, spola vezanu uz e, sporazum o slobodnoj trgovini i učinka na žene. Nismo znali za tu studiju i svako slučaju se slažemo da je studija vrlo kvalitetna i slažemo se s onim što piše u studiji vezano uz različite učinke trgovine na muškarce i žene. DigiTrade bi trebala više voditi račun o rodnoj perspektivi. Mm, Mislim da je došlo do poboljšanja, zato što prije točno sedam godina, dakle šest godine, u devetom mjesecu 2009. godine, sudjelovala sam u um, trodnevnoj radionici Europske komisije o rodnim aspektima i pitanje je također bilo što može Europska unija učiniti DigiTrade tada nije sudjelovala, e, to je bio Digi e, Development koji je sudjelovao. Govorilo se o razvoju rodne perspektive. Bilo je jasno da je e, spol sveobuhvatna tema koja treba biti uključena u sva pitanja Europske unije, dakle jednaka zastupljenost. Trgovina nas može voditi do većeg broja radnih mjesta, do većih prihoda za žene, ali kakva vrsta poslova? Trebamo prvo odgovoriti na to pitanje. Kakva su to pitanja? Dakle, više prihoda da, ali žene još uvijek zarađuju manje od muškaraca i još uvijek e, se besplatno brinu za članove svojih obitelji, a to se često ne obuhvaća u ekonomskim statistikama. To također treba uzeti u obzir u radovima vašeg odbora kad se bavite tim pitanjima. Rekli ste da nema studija, odnosno nema mnogo izvješća. A mi smo htjeli također pronaći neke i, e, neka izvješća u vezi sa Kari forumom. A i drugi su razjasnili to da e, Pristup e, tržištu ka vodi se privatnim sektorom, a e, rast je vođen izvozima. Tu su razni mehanizmi koji isključuju siromašne žene zato što većina njihovog rada nije rad koji se može ponuditi na tržištu. Mi smo u Vajplusu proveli studiju u Indiji. Tamo smo vidjeli koji je učinak za žene u Papi Nove Angoli i Mozambiku. E, proveli smo studiju o vodi, to je samo jedan primjer kako neplaćeni rad žene se povećava i žena nema pristup osnovnim dobrima. To je također studija koju možete proučiti. Žene su u nekim državama odgovorne za e, donošenje vode i ako se bave tom aktivnošću imaju manje vremena za posvećivanje nekim plaćenim aktivnostima i zato ženska zaposlenost se smanjuje. Također e, moramo vidjeti koji je učinak transnacionalnih e, trgovinskih sporazuma, na primjer u Čileu, u Papinovoj Gvineji, Angoli i Mozambiku i učinak na žene i e, kršenje ljudskih prava vezana uz trgovinu. Možda to ne znate, ali jako je dobro da nešto čujete o tome. U Čileu žene rade na etičkom tribunalu protiv nekih kompanija zato što dolazi upravo do kršenja nekih ljuških prava vezano uz trgovinu ti se sudovi šire u Latinskoj Americi i promoviraju ih e, žene i organizacije na baznoj razini u cijeloj Americi. Takvi sudovi se bave pitanjima žena i e, utjecajem e, sporazuma Mercosura koji obuhvaćaju i Čile. to su posljednji pozivi iz e, civilnog društva da Brazil i Europska unija e, podupru obvezujuće instrumente za korporacije koje trebaju poštivati ljudska prava. I treba podcrtati da neki instrumenti e, trebaju i štititi ljudska prava i imaju taj učinak. Nova strategija za rodnu ravnopravnost Svjetske banke također poziva na obvezujuće mehanizme za poštivanje ljudskih prava i daje se eksplicitna zaštita pravima, ljudskim pravima žena, pogotovo ono u domaćinstvu. E, privatne korporacije trebaju činiti više kako bi zaštitile i ljudska prava mm, globalni održivi razvoj treba zaštititi e, najugroženije skupine, a žene trebaju bolje balansirani utjecaj kapitala na gospodarstvo i trebaju imati pristup zdravstvenim uslugama, e, obrazovanju, hrani i ekonomskim alatima. I Želim još nešto reći o Međunarodnoj trgovinskoj organizaciji jer se također spominje u izvješću. Mi se slažemo s onome što se kaže o njima. E, radi se o organizacija koja uopće ne mari o spolu i zato se to treba promijeniti. Međunarodna trgovinska organizacija e, naravno nije forum gdje se treba govoriti o e, spolu, kažu neki, ali tako je. Upravo je suprotno zato što se svi sporazumi koji se sklapaju unutar e, svjetske trgovinske organizacije tiču muškaraca i žena, imaju različite učinke na njih. Žao mi je što je Europski parlament dao e, svoj pristanak prošli tjedan e, sporazumu o olakšavanju trgovine, zato što je civilno društvo vrlo jasno reklo zastupnicima da se treba pozabaviti svim poteškoćama muškaraca i žena u svim državama vezano uz ovaj sporazum o olakšavanju trgovine. Govori se da je u vrijednosti od milijarda za eh, gospodarstvo, ali ne znamo hoće li jednako profitirati od njega muškarci i žene. Šteta je što niste pažljivo proučili te argumente. Hvala na pažnju. Hvala. A sada dajem riječ našim trima e, stalnim izvjestiteljima za e, rodna pitanja. Najprije ima izvoli. Hvala vam predsjedniče i hvala vam što ste nam dali priliku da organiziramo ovu raspravu. Hvala i odboru e, INTA što je naručilo ovu studiju i čestitam našim stručnjakinjama na izvrsnom radu. Način promjene, e, prvi način da ispravimo greške je da priznamo da greške postoje, a danas ovdje govorimo o trgovinskoj politici i njezinom utjecaju na rodnu ravnopravnost. I to znači da zapravo priznajemo da se do sada nije posvećivalo dovoljno pažnje e, ulozi jedne politike Europske unije na e, rodnu ravnopravnost. Zanimljivo je da neka tijela poput Svjetske trgovinske organizacije kažu da je trgovina neutralna. To je apsolutno netočno, zato što ništa što utječe na gospodarske aktivnosti je neutralno. Za ništa se ne može reći da je neutralno. Pogotovo kad govorimo o situaciji o volke nejednakosti e, u razini obrazovanja, u mogućnosti pristupanja obrazovanja i obukama. Tako da ako se ne uzimaju u obzir razlike i ako se ne uzimaju u obzir na koji način trgovina može e, povećati ili smanjiti te razlike, mi ćemo stalno nastavljati sa proizvodnjom sve više nejednakosti. A ako postoji nešto što je stvarno dokazano, jest da nema ni rasta ni održivog razvoja ako ravnopravnost nije uključena. Da li je to mm, zbog bilo kakvog razloga? Tako da, ako mi kao Europska unija želimo imati glavni cilj <clears throat> ostvariti održivi razvoj i priznati da je trgovina jedan od instrumenata za politiku rasta, ja ne shvaćam kako to neće biti e, osnovni temelj u trgovinskoj politici. Drago mi je da sam čula riječi predstavnice komisije da se sada počinje uzimati u obzir ovaj važan aspekt. Ali moramo ipak preuzeti čvršće obaveze, obaveze čvršće od riječi. Trenutačno se radi na eh, reviziji strategije o jednakosti i ja molim komisiju da opća uprava za trgovinu da se uključi, da budete dijelom te strategije, zato što ne možemo i dalje nastavljati potpisati sporazume o trgovinskoj, e, o slobodnoj trgovini koji ne sadrže odredbe o rodnoj ravnopravnosti. Ja bih voljela vidjeti da jedan od poglavlja o e, održivom razvoju sadrži mm, način na koji će se uključiti rodna e, ravnopravnost. Istina je da mm, ne, nedostaje informacija, ali pomoći ćemo u stvaranju informacija ako budemo tražili te informacije i ne možemo zadržati informacije mm, ne možemo zadržati e, situaciju u kojoj za jedan jedno te isti rad se radi za različite plaće zbog toga moramo učiniti sve što je mm, moguće dakle za jednaki rad da se dobiva jednaka plaća i to mora biti nešto što na čemu ćemo uvijek inzistirati i još bih htjela ispričati i jednu situaciju koju sam doživjela. Bila sam na međuparlamentarnom sastanku e, Latinske Amerike. Tamo sam se sastala sa svim e, odjelima za žene. Organizirao se jedan seminar upravo o trgovini i rodnoj ravnopravnosti. I žene su mi rekle, neke od nas su ostale udovice i osim toga što patimo za svojim e, muževima, još smo naslijedile i životinje s kojima ne znamo što ćemo. Tako da zbog toga moramo e, definirati obveze da se žene educiraju. Zato što će jedino na taj način e, i žene i muškarci na jednaki način moći imati koristi od ovih trgovinskih sporazuma. Mislim da je ovo odlična studija i molim zastupnike odbora INTA i posebice predsjednika da se obvežemo i da inzistiramo i inzistiramo na ovim temama. Ja sam svjesna da trebamo imati jasnu politiku, ali smatram da moramo imati vrlo jasan plan koji će se onda pretvoriti u dijela. A politička obveza mora biti popraćena sa um, obvezom administracije i moramo imati odgovarajuće alate za to. Postojeće nejednakosti traju već godinama. I u principu smo svi za to odgovorni. Hvala vam. Hvala lijepa. Sada gospodin Winkler i nakon toga gospođa Saifi. Hvala predsjedniče. Ja ću pročitati neke natuknice kolegice Saifi. E, u njezino ime želim čestitati, ali i svoje osobne ime, autorici na ovoj vrlo opširnoj studiji e, jednakost i nediskriminacija i promocija tih vrijednosti su središnje vrijednosti Europske unije. Mi već imamo u našim trgovinskim sporazumima e, pravila o ljudskim pravima, a tu su uključena prava žena i jednakost spolova odnosno rodna ravnopravnost. Ali važno je da Europska unija ostane fokusirana na posljedicama liberalizacije i trgovinskim odnosima koje njegujemo. E, efekti liberalizacije trgovine ovise o javnim politikama obiju partnera uključenih zemalja dakle i trebamo iskoristiti pozitivne efekte to je jedan način dobro vođenih javnih politika moramo i dalje surađivati na uklanjanju nejednakosti između muškaraca i žena a strategija za jednakost muškaraca i žene iz 2010. do 2015. je dobra osnova e, za razmišljanje. Kolegica Saifi je pripremila nekoliko pitanja. Prvo pitanje za DigiTrade. Shvatili smo e, da e, osviještenost što se tiče rodne ravnopravnosti se povećava, ali želite li nešto učiniti odnosno jeste li već možda e, napisali neke mjere, osmislili mjere kojim će Digitrade biti više uključen u rodna pitanja. Kako ćete se baviti utjecajem e, trgovine na rodnu ravnopravnost? To su pitanja za komisiju, a pitanje za autoricu u ime naše kolegice je sljedeće. E, jeste li identificirali konkretne alate kojim se može poboljšati ex ante ex post evaluacija e, liberalizacije trgovine, odnosno njezinog učinka na rodnu ravnopravnost? Hvala. Prije nego što dam riječ gospođi Forenca, e, želim vas podsjetiti da prevoditelji odlaze u 18.30, onda ćemo morati nastaviti na engleskom jeziku. gospođo Forenca imate riječ. Hvala, predsjedniče. Ja bi se također htjela zahvaliti Lini na ovoj studiji. Ja zahvaljujem i svima onima koji su doprinijeli realizaciji te studije. Želim se zahvaliti našim izvjestiteljicama. Mislim da je ovo prvi korak u jednom smjeru e, koji moramo držati kao klub. Mi smo glu, klub e, koji se bori za uključivanje rodnih aspekata i mi smo to htjeli kako bismo izbjegli da se nastavi s politikom koja ne vodi računa o rodu, odnosno spolu. DigiTrade također e, pridaje veću važnost sada utjecaju na spol trgovinskih politika Europske unije. Mislim da je rodna perspektiva nešto što treba biti uključeno ne samo u rad komisije i opće uprave za trgovinu, nego trebamo misliti na taj učinak i kad govorimo o ljudskim pravima. Vrlo često ne uključujemo rodnu perspektivu. A isto se događa kad govorimo o održivom razvoju. Zato pozivam sada E, opću upravu o trgovini da se izradi studija koja će uključiti rodnu perspektivu kao sastavni dio e, odbora INTA. I da imamo što prije e, procjenu učinka ex ante, a što se tiče TTIP-a i TSI-a. Jako je važna politička volja i s naše strane to postoji, ali Također e, postoje i neka normativna upočivanja i tu želim spomenuti članak 2 i 3 e, ugovora o Europskoj uniji, članak 8 ugovora o funkcioniranju Europske unije koji e, govore o jednakosti muškaraca i žena kao o temeljoj vrednosti Europske unije. Tu je i strategija za jednakost između muškaraca i žene 2010. i 2015. godine i tu je rezolucija Europskog parlamenta koju smo usvojili 9. lipnja ove godine. Mislim da stvarno imamo obavezu da pozivamo na svijest o tome da um, trgovina nema neutralan učinak. A što se tiče ttip p-a a i TCI-a, vrlo često nemamo procjene učinka uopće, a ne samo e, vezano uz rodnu perspektivu. Ali mi ne možemo prihvatiti to da se u procjenama učinka ne uključuju i e, rodne perspektive, odnosno učinci po tom pitanju. I još nešto što se tiče SDG-a. Ti ciljevi se tiču rodne perspektive i zato bismo trebali e, to pitanje uključiti u radove naše odbora. Danas smo imali jako važan sastanak e, o uključivanju rodne perspektive u rad svih odbora parlamenta. U ovom odboru i u odboru FAM mislim da ćemo moći bolje koordinirati naš rad i bolje zajedno porazmisliti o odnosu između spola i e, trgovinskih sporazuma. Hvala, a sada prelazimo na engleski jezik. I time obustavljamo prijevod. I give first uh, the uh, floor to the commission, please. Thank you very Sorry. I think you can say that the strategy has been adopted.